Okay, colleagues, we can start our committee. Evo, mislim da možemo početi sa poslijepodnevnim dijelom zasjedanja. Idemo odmah na članak, na točku 11. A to je odbor za razvoj bio poslao jedno ad hoc izaslanstvo u od 3. do 7. travnja 2018. Članovi su bili Marija Neuhel, Adam Scheinfeld i Norbert Neuser. Um, cilj je bio da vide što se uspjelo tamo naučiti, koje su pauke izvučene nakon one velike krize i gledalo se dakle da li se sad primjenjuju sve te stvari koje su oni uspjeli naučiti, da vide da li je recimo se popravila situacija sa javnim zdravstvom i pogotovo sa zdravstvenim osiguranjem i te dugoročni zadaci. Prema tome, Norbert, imate riječ da nam predstavite vaš e, boravak vašeg izaslanstva u Gvineji. Hvala lijepo. Dakle, misija u Gvineju održala se od 4. do 6. travnja ove 2016. I osim mene, kao što ste čuli, tamo su bili Marija Neuhl, 2018. pardon, naravno ove godine, osim meni Marija Neuhel i Adam Scheinfeld. Mi smo posjetili tu zemlju da vidimo kako izgleda stanje u zdravstvenom sektoru nakon izbijanja ebole u kojoj je stradalo u toj bol, od te bolesti 2,5 tisuće ljudi i oko 11 tisuća u cijeloj široj zapadnoafričkoj regiji. E, odgovor Evropske unije na krizu u Zapadnoj Africi bio je zaista značajan i velik i Ukupno smo preuzeli obveze otprilike u visini od otprilike 2 milijarde eura, uključujući 870 milijuna iz europskog proračuna. U Gvineji je odgovor Evropske unije bio bitan i zbog toga što su e, mobilizirana mobilizirane sredstva iz EHA zatim instrumenta koji treba pridonijeti miru i stabilnosti, te programa obzora 2020, kao i 10. i 11. E, ciklusa, odnosno 10. i 11. Europskog fonda za razvoj. Program misije je bio vrlo, vrlo nabijen i gust, uključivao je službene sastanke s ministrom zdravstva, kao i upravom cijelog e, njihovog ureda za strategiju razvoj, razvoj kao i sa vodećim ljudima nedavno stvorne Nacionalne agencije za sanitarnu sigurnost. Program je također uključivao sastanak sa predstavnicima Svjetske zdravstvene organizacije, čitavog niza e, nevladinih organizacija koje djeluju tamo u sektoru zdravstva, kao i predsjednikom nacionalnog parlamenta te predsjednikom socijalnog i ekonomskog odbora. E, jedna od prvih stvari koje je misija utvrdila je da je postignut bitan napredak na području javnog zdravstva u Gvineji i to u toku protekle dve godine i da je Evropska unija odigla vrlo pozitivnu ulogu dajući odgovarajući na krizu izazvanu izbijanjem ebole kao što i u ojačavanju i jačanju dakle nacionalnog sustava zdravstvene osiguranja zdravstvene brige u Gvineji. Ebola, izbijanje ebola otkrila je zapravo koliko je krhak i ranjiv njihov sustav javnog zdravstva a slab odgovor još slabih kapaciteta e, zdravstvenih vlasti u toj državi i odsutnost strateškog planiranja je posebno došlo do izražaja. Otkako je izbila ebola, vlada je usvojila nacionalni plan za zdravstvo za razdoblje od 2015. do 2024. koje se trenutno provodi. Proračun koji je mm, dakle stvoren i za samo javno zdravstvo i zaštitu zdravlja povećao se sa 1,98% od 2012. u toj zemlji od ukupnog BDP-a na gotovo 8% od 2017. a 4000 ljudi zaposlenih u zdravstvu je novo došlo i raspoređeno, dakle novo zaposleno i raspoređeno cijeloj zemlji. Preventivna politika protiv zaraze je zatim krenula puno, počela se provoditi punom parom i Nacionalna agencija za sanitarnu sigurnost je stvorena u srpnju 2016. kako bi se ojačao sustav epidemiološkog nadzora i kako bi se pojačali kapaciteti zemlje da se u budućnosti nosi sa eventualnim novim izbijanjem takvih opasnih virusa. Pouke koje su izvukli iz krize su bile doista, o njima se raspravljano na široko tijekom naše misije i vidjeli smo šta se u zemlji uspjelo naučiti. Osim toga, otvorili smo, vodili smo otvornu raspravu sa e, direktorom zdravstva svjetske zdravstvene organizacije za tu regiju, u dakle nadležnost spada i ta zemlja. I E, raspravljali smo razlozima zbog kojeg je odgovor međunarodne zajednice na izbijanje ebole i tu krizu koja je nastala došla tako kasno. Pozitivni e, doprinos Evropske unije na odgovor s krize s ebolom su cijelo vrijeme tijekom našeg boravka u toj zemlji bili isticani i naglašavani. Kao dio programa naše misije, dva poslijepodnevna sastanka su bila posvećena prezentaciji dvaju vrlo uspješnih europskih programa, to je program Prepare i program PASA. Prepare projekt je financiran kroz regionalni program Europskog fonda za razvoj uz 4,8 milijuna koji su bili alocirani iz europskog projekta i proveden je uz francuske stručnjake koji su e, zapravo dali osam timova epidemioloških za dizanje uzbona i odgovor u slučaju takvih zaraza, rano otkrivanje i brzo tretiranje svih zaraženih osoba. Uz e, još dodatno izdvajanje od 29,5 milijuna eura, PASA program pridonio je jačanju kapaciteta Ministarstva zdravstva u toj zemlji, popravilo i pomogla je da se popravi funkcioniranje i financiranje e, zdravstvene zaštite za majke i djecu, te da se podupre centralna centralna farmakologija eh, Gvineje, dakle njihova proizvodnja i ono što uvoze. Kao dio misije Europsko eh, izaslanstvo je podsjetilo i sve prostorije centralnog skladišta za lijekove države Gvineje i nacionalni laboratorij koji treba nadzirati i kontrolirati kvalitetu lijekova koji su tamo pušteni na mm, tržište još jedan nalaz naše misije da unatoč e, bitnim poboljšanjima još uvijek zdravstveni sektor u Gvineji treba velike investicije, kao što smo to vidjelo recimo na primjeru stare bolnice ignaz Din. Ako se i Gvineja čini da je bolje pripremljena za budućke epidemiološke krize, još uvijek puno toga ostaje da se napravi i puno napora da se uloži u citavu reformu nacionalnog zdravstvenog sustava dugoročno gledano. Što se tiče budućnosti, nas su obavijestili o namjeri da se Evropska unija odmakne od ovih načina kako je projektima pristupala Gvineji i provodila i da nastavi samo kroz jednu proračunsku potporu. Kao dio od ovih 40 milijuna eura koji su odvojeni za zdravstvo u razdoblju od 2014. do 2020. PASA dva program jer trenutno se priprema i to je u volumenu otprilike 23 milijuna eura uz pomoć, tehničku pomoć e, Francuske, Francuskog društva za pomoć u razvoju kao i Njemačkog društva za pomoć u razvoju. E, za vrijeme misije također smo raspravljali o pitanjima sanitacije i ženske genitalne, genitalnog sakačenja. U Gvineji je stopa preventivnog djelovanja kod ženskog genitalnog sakačenja još uvijek negdje na 97%, unatoč e, usvajanju e, zakona koji zabrani tu praksu. I mislim da nastavak, da se, tu, to, tome smo razgovarali sa predsjednicima UNFPA i UNICEF-a, koji zajednički provode programe prevencije u toj regiji. E, mislimo da zdravstvo treba ostati prioritetnom temom u Gvineji i dalje napori se moraju uložiti, pogotovo da se nađu dodatne sredstva. Pouke koje smo izvukli iz krize s ebolom trebaju se nastavljati integrirati u politički okvir kao i u buduće strategije koje se bude razvijale kao odgovor na eventualnu novu krizu. U našem odboru trebamo i dalje zadržati javno zdravstvo tamo kao prioritetnu temu i također se angažirati na izdvajanje više sredstva. Osim toga trebamo nadzirati što više ovaj tematski program E, globalnih e, javnih dobara i izazova i trebamo se dalje više zalagati za jačanje nacionalnih zdravstvenih sustava. U ime čitavog našeg izaslanstva ja bih htio se zahvaliti sada iskreno e, delegaciji Evropske unije u Gvineji na svemu što su nam, svemu u čemu su nam pomagali pripremi našeg boravka u, izasl, u Gvineji jer mislimo da oni generalno tamo obavljaju odličan posao i od samog početka naše misije su se maksimalno angažirali. Dakle, hvala vam lijepo. Hvala Norbert. Vidimo da je tu bilo napretka e, od svih onih investicija u sektor javnog zdravstva kako bi se ipak spriječilo ako se može izbijanje nove takve krize ebole u budućnosti koliko sam shvatila iz ovog e, izvješća. Da, sve u svemu to je pozitivno iskustvo naše misije bile. Moramo to reći, međutim još uvijek nije dovoljno, nisu im kapaciteti dovoljni. I posebno smo recimo u razgovorima s predstavnicima nevladanih organizacija vidjeli koliko tu još toga nedostaje. Dakle, ukratko, generalno govoreći da, bilo je pozitivno iskustvo, puno tog su naučili iz ove krize koju su preživjeli, Međutim, treba im još uvijek jako puno novaca za budućnost i puno rada i napora. Pa htjeli ste govoriti, ja mislim, o Sierra Leoneu ili o Gvineji. Onda šalu prvo. Samo jedno pitanje. Jeste li proveli evaluaciju? Vezano za napredak koji je postignut od izbijanja krize ebola u toj zemlji. Što kaže Svjetska zdravstvena organizacija o tome? Jesu li takve evaluacije provedene? i u okviru izvješća na sredini programskog razdoblja. Je li komisija u stanju reći nam je li ostvaren napredak na tom području? Ono što nas e, zanima jest e, što je u ovom sustavu potrebno još učiniti i kako bismo ga mogli upotpuniti. Ebola long term, so we should maybe revisit those and see whether been followed da, mislim sad će odmah komisija dobiti riječ, ali ne smijemo zaboraviti da smo i mi imali problema s Abalom i da smo imali jedan projekt koji se odnosio na različite mogućnosti cijepljenja. Kad god se pojavi neka, neka nova infekcija, neki novi virus, mi utrošimo jako puno novaca na razvijanje e, nekih cijepiva, ali onda se ništa ne napravi. Pa me jako zanima šta je sad, dokle smo s tim došli. Vi ste govorili ali o Sierra Leone i o drugim posljedicama te krize s ebalom. šta se to događala. Da, hvala Linda što ste mi dali riječ. A ja mogu govoriti engleski ili španjolski? Španjolski. Htjela sam vam samo reći da sam eh, imala priliku surađivati sa e, tom skupinom salecijanskih svećenika. Otac koji E, Otac koji zapravo vodi tu skupinu je Brazilac ili Portugalac, svejedno, ali moram reći da su oni jako aktivna organizacija koji pokušavaju izvući djevojčice iz prostitucije u Sjeri Leoneu. On je u e, Europskom parlamentu također predstavio svoj projekt i ja sam ga pozvala, ja sam pozvala sve zastupnike na e, prezentaciju, mnogi nisu mogli doći, ali E, imam e, i video snimku. Ako želite mogu vam je poslati. To je zaista jako, jako teška snimka o tim djevojčicama koje završavaju na ulici. Većina njih su same e, jako puno njih su ostale siročad upravo zbog ebole i onda su se odgojile na ulici, imaju recimo od 11 do 16-17 godina i bave se prostitucijom. To je jedini način da prežive. Osim toga imaju i osobe koje ih prisiljavaju na to zato što im u zamjenu za to omogućavaju, odnosno obećavaju nekakvu skrb. E, oni su sa e, tim svojim brojem koji su pokrenuli uspjeli izvući i sloniti s ulica nekakvih 200 djevojčica. Ima jedan grozan dio na toj snimci kada e, te djevojke odvlače od, znači u znači koje odvlače kako bi spavale s radnicima koji su zaposleni u kineskim tvrtkama u Sierra Leoneu. Zaista je strašno, na primjer njih skupe u grupe i stave ih na brodove koje onda odvoze voze na posao. Dakle, mnoge od njih su dale e, svoja e, svjedočanstva o tome kako one ne žele, kako ne žele ući na te brodove koji ih dalje vode, da se bave prostitucijom i da zadovoljavaju te kineske zaposlenike, ali one nemaju izbora. Jednostavno moraju ući na te brodove, i moraju se time baviti. Zato smatram da je iznimno bitan taj projekt. E, ja sam surađivala sa vlastima, također pokušala sam surađivati s vlastima u Sierra Leoneu i razgovarala sam i s nekim e, drugim zastupnicima koji znaju situaciju u drugim afričkim zemljama, znaju kakva je situacija s prostitucijom ne samo u Sjeru, Sjera nego također i u Sudanu i tako dalje. I zato sam možda e, htjela predložiti da upravo taj prijedlog damo komisiji kako bismo im dostavili i to izvješće i video snimku, ali i knjigu koju trenutno pišu o tome. Možda na taj način možemo osigurati eventualno i inicijativu unutar rasprave o iskorištavanju djece, znači kako e, izrabljivanju za rad, tako i e, seksualnom iskorištavanju djevojčica. Vi ste i sami rekli da je to jedan od ogromnih e, problema i ja mislim da je to jedna od tema o kojoj bismo trebali razgovarati. Kada razgovaramo o zemljama AKP-a, e, znate da je tema prostitucije itekako prisutna i jako je teško e, to iskorijeniti budući da je to na neki način kao dio subkulture u tim državama. Ako malo razmislimo, e, to je nešto što možda ne možemo shvatiti ovdje u Europi gdje se pokazalo već u nekoliko navrata da je iznimno složeno razgovarati o toj temi. Ali jasno je da je kod nas dječja e, prostitucija zabranjena, zabranjena je svaki oblik prostitucije, dok recimo tamo nije, a nije ni tako regulirana niti dječja prostitucija. prostitucija. I dok mi to e, ne, ne, na taj problem, neće se ništa drugog napraviti. Evo, hvala lijepo na toj inicijativi i mislim da stvarno mislim, trebamo to u prvi plan staviti zaštitu žena i vrlo mladih djevojčica koje su vrlo ranjive od seksualne eksploatacije. Prema tome, pogotovo ovi koji su ostali nakon te krize ili ebole ili nakon rata u Sudanu bez roditelja, bez obitelji, ostali su de facto na cesti i vrlo su mladi, vrlo su ranjivi. Ali sada ovdje imamo predstavnike komisije. Juan Bilja, izvolite, imate riječ. I zatim Eva Tomas Sesko je tu. Hvala. Prvo bih vam želio zahvaliti na vašem zanimanju za aktivnostima u sektoru javnog zdravstva u Gvineji koje mi provodimo. E sad glede pitanje o evaluaciji. Svi su naši projekti podvrgnuti evaluaciji na sredini razdoblja i na kraju naravno. Koliko mi znamo, mi smo za sada i proveli jednu evaluaciju na pola razdoblja nakon ebolne krize. Jer znamo da smo u dvije faze naše programe PASA 1 i PASA 2 primijenili. Naravno, PASA 1 je evaluiran, da, se vidim, da vidimo šta možemo i naučiti iz toga kako smo taj program PASA 1 primjenjivali i bili bolje onda u PASA 2 a PASA 2 upravo sad se počeo primjenjivati, provoditi. Dodatno, uz ovu potporu projektu, mi prelazimo sada i na jedan sasvim drugi, drugačiji pristup našem proračunu i o tome kako će se sredstva izdvajati. Dakle, pogotovo ono kako će se izdvajati za pomoć javnom zdravstvu i cijelom zdravstvenom sektoru. Kao što sam već i u izvješću rekao, mi krećemo mi smo sad već na 7% izdvajanja iz proračuna za taj sektor. Prema tome isto tako mi se držimo izvršenja proračuna generalno i u našem ritmu financiranja a vidimo da se iz godine u godinu povećavalo izdvajanje iz našeg europskog proračuna za pomoć e, sektoru javnog zdravstva tamo i zdravstvenoj zaštite. Ali to smo morali kako bi bili u stanju odgovoriti na sve one izazove s kojima se nose i posljedicama krize i preventivi pred mogućim novim krizama, ali i svakodnevnom zapravo radu njihovom ono na bazi dnevnoj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 kada govorimo o nasilju koje se provodi nad ženama, kao što znate da postoje projekti na nacionalnoj razini, ali također na regionalnoj razini. Ali u ovom trenutku ono što činimo, a to je e, osmišljavamo inicijativu koju će provesti Ujedinjeni narodi, odnosno većim dijelom Ujedinjeni narodi, e, znači i njihovi programi za zaštitu e, djeca i žene, koji su već aktivni u nekim državima. Ali u ovom trenutku još uvijek imamo tek razvoj tog programa, još uvijek nemamo dodjelu sredstava, još uvijek smo u fazi razrade inicijative. Hvala. Hvala lijepo komisiji. A sad imamo drugu predstavnicu iz, iz Evropske službe za vanjsko djelovanje. Imate što dodati? Pa nemam šta puno dodati, samo možemo zahvaliti iz ovog što smo čuli. Vidjeli smo da tu postoje dva pozitivna aspekta, ne samo napreda koji je utvrđen u Gvineji, nego i činjenica da je evropski, evropski angažman u rješavanju i ublažavanju krize koja je s ebalom došla bio pozitivan i da je tamo i kao takav prepoznat i cijenjen. A inače, što se tiče ovog ženskog genitalnog sakačenja, već ste sve spomenuli što se odvija i naša puna potpora koju mi pružamo tome. Ali ono što mi radimo je naravno da pitanje javnog zdravlja i zaštite zdravlja apsolutno držimo kao i naš prioritet. Da, mislim, mi znamo da moramo i pratiti što se događa sa onim pomoći koje mi upućujemo, jer inače će se dogoditi, ako ne budemo to nadzirali, da se možda negdje novci nesvrhovito i shodno odliju i onda zapravo nećemo moći učiniti dovoljno. A tu ima ne samo Gvineja, tu je pitanje Konga i pitanje Sudana i sve ovih koje smo spomenuli. Možda bi, dobro, nama povjerenik dolazi, pa ćemo onda možda mnoga pitanja u vezi s tim uputiti njemu i recimo zanima nas šta je s ovim programom cijepljenja koje smo mi spomenuli. Prije tri godine se jako puno izdvojilo za to, ali možda bi to trebali pitati i povjerenik Andriju Kajtisa koji je zadužen za pitanje zdravstva. Dakle, šta je s tim projektom razvoja cijepiva? jer znamo da kad je to bilo u naslovima i kad je bila ta kriza na vrhuncu sa ebolom primjerice, onda je u svim naslovima se pisalo o tome kako se radi i pojačava znanstveno istraživanje kod cjepiva i kad je nestalo to iz naslovnice, nestala je priča o tome što se radi s cjepivom. A možda Norbert na kraju da nekoliko riječi iznese kao šef misije u Gvineji. Da, možda još nekoliko stvari da ja tu izdvojim. Mislim da nam je, da je dobro ako ostanemo i dalje proaktivni pouke koje smo izvukli iz krize s ebolom, mi, a i koje je ta zemlja naučila, se sada primjenjuju. Dakle, e, implementira se sve ono što smo naučili. Po našoj ocjeni je to presporo kako se to primjenjuje i šta se iz toga izvlači, no već smo već rekli, volja je tu, dobra volja je tu. A isto tako se i stručilo izdvajanje iz samog nacionalnog proračuna same Gvineje, za pitanje njihovog javnog zdravstva. Ne samo da se izdvojilo, i povećalo izdvajanje iz europskog proračuna za pomoć. Ako oni daju više iz proračuna, moći će i kapacitete i strukture poboljšati. Već smo rekli da su zaposlili dodatnih 4000 ljudi stručnjaka u zdravstvenom sektoru. To je odlična stvar, jer vidite reakcija, ali teško je zapravo, jer mi znamo da E, školovanje liječnika, specijalista i tako dalje je dosta dugotrajan težak. Međutim, oni su recimo manje bolnice, manje zdravstvene centre diljem provincije otvorili i tamo je to naravno uz pomoć liječničkog kadra koji djeluje preko nevladinih organizacija i ostalih humanitarnih udruga u Africi, a inače su evropski lječnici, pa tako kombiniraju. A inače ovo drugo što smo čuli, trebamo nastaviti rad zajedno sa svjetskom zdravstvenom organizacijama i trebamo od njih tražiti od svjetskih kad zdravstvene još više pomoći. Inače, jako smo napredovali kod raspoređivanja, raspodjele lijekova. Pogotovo se jako puno napravilo u logističkoj schemi da imaju u sljedećoj situaciji, ako dođe novog, do novog izbijanja i nove krize, spremni su da kod takvih epidemija brzo podijele lijekove. Evo da vam dam jedan primjer. Centralna apoteka njihova ima sad dovoljno vozila da čak i u najudaljenije dijelove Gvineje donese lijekove u roku od nekoliko sati što prije nije mogla. Dakle, tu je i kompletna logistika i infrastruktura bitna. Zatim, govorilo se o tom pitanju dokle, će mladi ljudi, ili mislim u kojoj mjeri će mladi ljudi koji su pogođeni ebolom biti stigmatizirani. Mi sad nismo to konkretno mogli baš pitati tamo i istraživati, ali naravno da je stigmatizacija i isključivanje takvih iz društva još jedna važna tema i mislim da i na tom području moramo biti aktivni kako bi im omogućili i zajamčili reintegraciju tih ljudi u društvo. Zatim još dvije stvari koje želim istaknuti. Prvo, ta zemlja se bori sa neizmjerno velikim problemima otpada, smeća. Ja sam rijetko gdje vidio toliko otpada, toliko smeća kao u Konakriju, njihovoj prijestolnici, i koje nije zbrinuto. Dakle, tamo milijuni ljudi žive u smeću doslovce. I mislim da je sad se i komisija počela tom temom baviti i oni i nacionalnim razmjerima počinju o tome raspravljati. Ali kad vi vidite u čemu ti ljudi žive, u kojoj količini smeća koliko je tih ljudi, onda je čudo da nisu i druge epidemije već izbile. Dakle, rješavanje, zbrinjavanje tih količina otpada i smeća je apsolutni prioritet da bi preventivno djelovali na nove epidemije. Recimo, bila je situacija da je deset ili dvanestoro ljudi tijekom naše misije čak poginulo na licu mjesta dok su prekapali po smeću i tim brdima otpada koji su ih se obrušili na njih i tu ih ugušili. Dakle, ne govorimo čak ni o tome da su se razbolili, nego na licu mjesta su poginuli. To su toliki brda otpada. Dakle, vidite, onda recimo to mora biti dio jedne edukacije o svijesti u stanovništvu o tome šta znači javno zdravstvo i kakva je i koja je preventiva od epidemija. A zatim, ove tri države koje su tu ugrožene bile Sierra Leone, Liberija i e, Gvineja, za njih je vrlo bitno da se političko stanje stabilizira. U Gvineji imamo relativno stabilnu političku situaciju sa čitavim nizom ministara koji su educirani u Europi ili SAD-u i dosta dobro strukturiranu vladu. U Sierra Leone smo proživjeli političku smjenu vlasti koja je prošla bez krvavih sukoba, što je vrlo, vrlo pozitivno. A i u Liberiji smo sad doživjeli nedavno smjenu na vlasti. Pa sad vjerujem da ako se političko stanje bude i dalje stabiliziralo u te tri države, da će to biti od velike koristi i za te tri države kao i za njihovo javno zdravstvo, jer ćemo još dalje na tom raditi na dakle preventivi i jačanje svijesti. Hvala lijepo Norbert na svemu i mislim da trebamo i dalje nadzirati stvar tako da znamo da novac ide u pravom smjeru i da se uljeva na pravu stranu. A sada mislim da možemo odmah krenuti sa sljedećom točkom 12. dnevnog reda. Um, e, ponovno dobar dan kolega. Prelazimo na 12. točku našeg dnevnog reda, vrlo važnu točku. Riječ je o strukturiranom dijalogu s komisijom o programu rada komisije za sljedeću godinu. Iako, mislim, vrlo je zapravo teško povjerovati da je ovo zadnja godina ovog parlamenta i zadnja godina, puna godina ove trenutnog e, komisije. Vidimo kako vrijeme leti. Mi smo upravo prije nego što ste došli razgovarali o eboli, krizi s ebolom, što je zapravo bila prva velika kriza koja se dogodila tamo kad smo mi preuzeli mandat u novom sazivu parlamenta i komisija. I kolega Noize je govorio o tome što se protekle dvije, tri godine tu na tom području dogodilo, to je proletilo kao u trenutku. Ali sada, kao što smo rekli, razgovarat ćemo o napretku koji je postignut u odnosu na prošle godine u našem slučaju su to pitanje edukacija djece o tom hitnim situacijama, zatim čitava priča o razvoju poveznice između humanitarne pomoći, pomoći u razvoju i zatim e, kako recimo isfinancirati projekte da oni doista budu učinkoviti i proizvedu i naprave neku razliku na terenu. I to naravno bilo da je to ide u programu EHO, ili, ili drugom i o mnogim drugim stvarima koje su bitne bile za ove protekle tri godine. Ali mi znamo da je važna tema i predstojeći višegodišnji financijski okvir koji bi trebali bi zapravo do lipnja mnogo toga raščistiti. Mi znamo da ćemo imati kompletno novo ustrojene naslove izdvajanja za razvoj, pomoć u razvoju, ali ne znamo šta je planirano do lipnja da se riješi u vezi humanitarne pomoći, kako će to izgledati unutar europskog proračuna. A inače, kolege, nakon današnjeg sastanka sa povjerenikom Steljanizom i sutrašnjeg s povjerenikom Mimicom, naš odbor će sastaviti prijedlog o tome što je za nas prioritetno po našoj ocjeni za sljedeći VFO i to ćemo poslati kako bi se to uvrstilo u rezoluciju ukupnu parlamenta, svako će dati svoj resor, što se očekuje dakle od sljedećeg proračuna. Izvolite povjereniče, imate riječ. Hvala predsjednice, hvala drage kolege. Jako sam sretan što sam danas ovdje s vama. Vi znate da je ovaj strukturni e, dijalog bio jako važan u razmjeni naših e, mišljenja i e, kada je riječ o prioritetima politika i tako dalje. Naravno, to se odnosi na humanitarnu pomoć, ali i na upravljanje krizom. Jako dobro znate da je vaš savjet, vaša pomoć i vaša suradnja bili iznimno dragocjeni ove posljednje četiri godine i doista vam zahvaljujemo na tome. Imali smo stvarno sjajnu suradnju. Imam još jedan dodatni razlog da danas ovo kažem. U našem posljednjem strukturnom dijalogu vi ste me zamolili za dokument o obrazovanju. To je jedan od naših prioriteta. Linda je o tome već govorila. I mogu reći da je to jedna od mojih pozitivnih obsesija, dobrih obsesija. Danas mi je jako drago da vam mogu reći kako ćemo na vaš zahtjev ovoga petka objaviti, dakle komisija će usvojiti zapravo prvi politički dokument Europske unije. This document will set out the EU's best practices Dakle, dokument o e, obrazovanju. E, taj će dokument e, definirati ciljeve. Cilj je između ostaloga pojačati suradnju i želi se također oblikovati globalna agenda. Posljednje tri godine 3-4 godine Evropska unija je postala globalni lider na području obrazovanja u područjima kojima je potrebna hitna pomoć. ja vam zahvaljujem na vašoj političkoj potpori i također koristim priliku da zahvalim svojim kolegama iz glavne uprave EKO na ovom velikom uspjehu. Puno vam hvala na tome. Zatim još jedan pozitivan razvoj događaja. Želim naglasiti financije. Komisija je upravo usvojila svoj prijedlog za sljedeći višegodišnji financijski okvir. Svi znamo da je to doista kompliciran proces. jer smo izgubili velikog um, velikog platišu, to je, a to je Velika Britanija. Ali ovo moramo pretvoriti u priliku, ne smijemo ostati razočarani. Moramo dati konkretan odgovor na buduće izazove. Moramo smanjiti rashode u nekim područjima, i trošenje u nekim područjima. Nažalost, to je neizbježno, ali to ne znači da trebamo izgubiti fokus na onome što se treba učiniti. U ovom teškom kontekstu komisija je dala snažan i pozitivan signal sa 30% povećanje za naš humanitarni proračun. Dakle, to je pozitivan signal, a to je apsolutno nužno. Znate da su humanitarne potrebe svaki dan sve veće. I vaša podrška bit će ključna u ovim teškim pregovorima. Ja doista vjerujem da je povećanje od 30% doista značajno povećanje osobito nakon Brexita. Također, imamo još jedan pozitivan znak. Što se tiče civilne zaštite, komisija predlaže 200.000 tisuća eura godišnje. Radi se o, skromnom povećanju kako bismo uh, When we are to strengthen dakle, to je možda skroman doprinos, ali je jako važno dati kolektivan doprinos zajedničkom odgovoru na vrlo teške izazove. Zahvaljujući, to jest zbog učinka klimatskih promjena, situacija se mijenja i sam utjecaj klimatskih promjena i učinak dramatično je veći. Drage kolege, Imamo jako tri, tri jako pozitivna signala vezano za naše zajedničke izazove, vezano za naše zajedničke odgovornosti i ja mislim da bismo mogli i da možemo započeti ovu godinu sa velikim entuzijazmom kada je riječ o prevladavanju ne samo tradicionalnih poteškoća, već i kada je riječ o prevladavanju nekih novih poteškoća koje nas iznenađuju na terenu. A sada bih vam želio sažeti nekoliko glavnih operativnih izazova sa kojima se susrećemo na terenu. Mm, nažalost, humanitarne potrebe nisu se smanjile u posljednjih 12 mjeseci. Naime, humanitarne potrebe iz dana u dan rastu i želio bih započeti sa radom koji obavljamo na Bliskom istoku. To je naše susjedstvo. ali to je ujedno i regija koja se nalazi u najdramatičnijoj situaciji zbog najnovijih događanja. Naravno je da se moramo fokusirati na to područje, to je neizbježno. I između ostaloga to je moralna dužnost Evropske unije. Mi moramo voditi računa na to što se događa u toj regiji. Dakle, Sirija. Sirija je već godinama u sukobu, sukobu koji je ostavio više od 13 milijuni Sirijaca u očajnoj, u očajnoj situaciji i s velikom potrebom za humanitarnom pomoću, dakle, pomoći. Dakle, e, zaštita a, je itekako potrebna u Siriji i to osobito u opkoljenim područjima. Zatim sigurnost, prijetnje, prijetnje sigurnost, sigurnosti. Moramo voditi računa da su naši humanitarni e, radnici u rizičnim situacijama i da oni vrlo često humanitarnu pomoć ne mogu dostaviti pravovremeno. Sukob u Siriji doveo je do raseljavanja i u toj zemlji i u toj regiji. Dakle, ljudi odlaze u Libanon, u Tursku, a, I dalje, radi se o vrlo velikim brojevima izbjeglica. Vrlo često je taj broj proporcionalan kapacitetima država koje pružaju potporu. U Libanonu 40%, 40% e, stanovnika Libanona u ovom trenutku su izbjeglice. Možete li vi to zamisliti? Zamislite da zamislite da u toj vrlo krhkoj zemlji imamo toliko veliki broj izbjeglica. Dakle, zemlje koja ima vrlo volatilan politički sustav. Izbori su se održali prije dva tjedna i znamo kakvi su rezultati. Želio bih napomenuti naše napore kada je riječ e, o socijalnoj e, zaštitnoj mreži u hitnim situacijama ESSM-u. Turska je, kao što znate, zemlja koja je primila najviše izbjeglica, preko 3 milijuna. Dakle, ovaj program Ovaj program posvećen je zapravo, to je, radi se o humanitarnom programu čija sredstva dopiru do 1,3 milijuna izbjeglica, dakle to je najveći program. Ja sam puno puta posjetio Tursku kako bih nadzirao kak, kakva je situacija na terenu i kako bih vidio kakvi su naši napori na terenu. I moram vam reći da sam ponosan na ovaj program. On je pravi model za pružanje potpore izbjeglicama i to pružanje potpore dostojanstveno. Također, a to je program koji je omogućio da se pronađe način pomirenja zajednice izbjeglica i zajednice a, zemlje ko, prihvate izbjeglica. Dakle, to je sjajan program. Između ostalog, ovaj program se fokusira i na obrazovanje. kao što znate, prije nekoliko tjedana Prije nekoliko tjedana organizirana je konferencija u Europskoj uniji u Siriji. Uspjeli smo mobilizirati 6,2 milijarde eura. Europska unija i naše države članice još jedan puta su se pokazale najvećim donatorima i oni pokrivaju 77% obveza odnosno onoga što je obećano u smislu sredstava. Mi smo najveći humanitarni donator a, kada je riječ o sirijskoj krizi. No, nažalost, sirijski konflikt je samo jedan od e, niza izazova u toj regiji. Sukob u Jemenu ima razarajuće e, posljedice na čitave dijelove te već sada veoma siromašne i krhke zemlje gotovo 75% jemenaca ima potrebu za pomoći. Možete li zamisliti razmjere potpore i pomoći koji su potrebni u toj zemlji? Ja sam sada došao iz komisije. Održali smo ruček e, sa glavnim tajnikom Denim Kudelisom. Govorili smo o sirijskoj krizi, ali smo se također osvrnuli i na Jemen. On nam je dao pozitivne signale vezane za nove pregovore između ključnih igrača. Naravno, to je dobar znak. Ali doista moramo biti oprezni, jer je u Jemenu situacija takva da možemo očekivati bolna iznenađenja. Ah, dakle, tijekom konferencije za Jemen koja se održala posljednji eh, mjesec, posljednjeg mjeseca, Evropska unija i države članice još jedan su da, pokazale da smo solidarni i da možemo pokazati solidarnost. U ovom slučaju to je bilo solidarnost prema jemencima. Dakle, 500 milijuna dolara. Zajedno smo sakupili 500 milijuna dolara, dakle to je 20%. 20% ukupnih obveza, odnosno obećanja u smislu dodjele sredstava. Drage kolege, humanitarne posljedice različitih sukoba na Bliskom istoku naravno pogađaju izravno Europu. Kao što dobro znate, mi smo suočeni sa čitavim nizom izazova u Europi, naravno, ali i u našim institucijama. To moramo priznati. Ali izbjeglička kriza je zadobila jednu dimenziju bez presedana, osobito u Grčkoj i naravno u Italiji. Ali u Grčkoj, po prvi, u Grčkoj po prvi je puta Evropska unija morala osigurati hitnu hitnu humanitarnu pomoć i trebala je zaštititi granice. I još jedan put zahvaljujem na tome. Zahvaljujući vama uspjeli smo donijeti novo zakonodavstvo a, i to vrlo brzo, ubrzanom procedurom. Mislim da je to jako važno, kako, jako je važno u kontekstu nošanja sa tom krizom koja je doista bila bez presedana. Ja sam ondje bio prošlog tjedna i da budem iskren, Svaki puta kada dođem u Grčku, ja vidim napredak u uvjetima na terenu, na kopnu, ali i na nekim egijskim otocima, na primjer na Lesbosu. Naime, hoću reći da i na kontinentu i na otocima, kao što je na primjer na Lesbosu, nailazimo na još uvijek teške uvjete. Grčke vlasti i grčka nadležna tijela. E, s njima pokušavamo poboljšati našu suradnju osobito na Egejskim otocima. Prošlog tjedna povećao se broj dolazaka. Osobito kroz Eurokoridor. Sinoć sam razgovarao sa novim ministrom Dimitrisom Vicasom. Razgovarali smo o toj situaciji i ja moram priznati da su se dolasci već tada počeli smanjivati, ali u svakom slučaju trebamo biti oprezni, moramo situaciju držati na oko kako bismo znali i kako bismo se pripremili na novi dolazak. Ali ja sam optimističan. Optimističan sam kad je riječ o situaciji u Grčkoj, osobito na kopnu, jer smo uspostavili jedan sjajan projekt. Projekt se zove ESTEA i kroz taj projekt uspjeli smo ponuditi e, stanove, odnosno stambeno rješenje e, izbjeglicama i e, migrantima. I na taj način smo smjestili, našli krov nad glavom za, za otprilike 35 tisuća ljudi. E sada Irak. Mi nastavljamo pružati potporu Iraku, dakle Iraku koji Iraku, zemlji koja se borila za slobodu, koja se za slobodu izborila kroz teror, kroz mržnju, kroz nasilje. Zajedno smo vrlo često insistirali na takvom pristupu. Mi moramo nastaviti sa takvom vrstom napora kako bismo porazili E, islamsku državu u ideološkoj u ideološkom ratu. To je ono što je najvažnije. To nije lako. Prošle nedjelje ondje su se održali demokratski izbori. Nadam se da će to biti novi početak za tu zemlju. To je još jedan početak. No vidjet ćemo. Što se tiče Iraka, naša humanitarna pomoć je bila 350 e, milijuna eura od 2015. godine, a dodatna potpora će biti dodijeljena ove godine, kroz 2018. godinu, dakle povećat će se. I napokon želio bih se osvrnuti na situaciju u Palestini. i e, želio bih se osvrnuti na naš stalni humanitarni rad ondje. Sa glavnim tajnikom smo o tome razgovarali. Razgovarali smo o situaciji u Palestini. To smo naravno učinili na vrlo povjerljiv e, način. Kao što znate, e, većina naše humanitarne pomoći a, odlazi kroz kanal Diđinira, dakle većina potpore koju pružamo i pomoći koju pružamo Palestinu, kao i Eko i Diđinir, Dakle, povećali smo potporu na 24 milijuna eura za 2018. godinu. U suradnji sa agencijama Ujedinjenih naroda smo to učinili i to naravno kako bismo odgovorili na najhitnije humanitarne potrebe u Palestini. Ali ono što mene najviše brine jest eh, povećanje nasilja u Gazi, ono što se upravo događa. Gubitak života, tragičan gubitak života eh, i ljudskih života koji se dogodio eh, proteklih dana na području Palestine i Gaze, e, mene to strašno zabrinjava. I ta očajna i strašna situacija, ovakvi incidenti je čine samo gorom. Zbog najnovijih e, događanja, situacija iz dana u dan postaje sve gora. I to doista postaje i ostaje globalna prijetnja. Kao što to stoji u posljednjem izvješću o Federike Mogherini, Izrael bi se trebao suzdržati od nesrazmjerne i pretjerane uporabe sile. to je jako važna izjava gospođe Mogherini. I naravno Hamas mora osigurati prosvjede koji nisu nasilni. Mora zajamčiti takvu vrstu prosvjeda. Dakle, to je izvješće, to, odnosno to je izjava koja je veoma uravnotežena, izjava visoke predstavnice, jer Evropska unija mora zadržati svoju ključnu ulogu mora zadržati konstruktivnu ulogu. Ona mora biti konstruktivni sugovornik. osobito nakon odluke Trumpove administracije za koju svi znamo. I, drage kolege, dopustite mi da kažem nekoliko riječi o Africi. Ja sam Demokratsku republiku Kongo posjetio krajem ožujka. Posjetio sam bolnice u Bađiju gdje me dočekao um, dobitnik Sakarove nagrade i ja se doista divim uh, poslu koji on obavlja na terenu. Dakle, sjajan posao. Naravno, i u jedno bolno iskustvo. Bilo je bolno iskustvo susresti se sa čitavim nizom žena koje su žrtve seksualnog nasilja. Također, moram reći da sam ponosan što Evropska unija doslovce svakodnevno pomaže u tome da se sačuvaju ljudski životi. Mislim da ste i vi bili ondje. U Kinshasi sam razgovarao sa vladom o izazovima na terenu, sa UN-om i sa nizozemskom, bio sam um, bio sam domaćin konferencije za prikupljanje sredstava za Kongo. I prikupili smo nešto malo više od pola milijarde američkih dolara. Dakle, radi se doista o velikom postignuću. Jer Um, prije nekoliko mjeseci ovo područje je bilo krizno područje koje je potpuno zaboravljeno, a sada zbog prikupljanja ovih sredstava to više neće biti slučaj. Mi smo naime bili e, sudomačeni te konferencije. Doista vjerujem da je naše sudjelovanje i naš doprinos da su bili jako pozitivni i jako dobro primljeni u međunarodnoj humanitarnoj zajednici također bih e, se htio osvrnuti na nedavne slučajeve izbijanja ebole. Ja jako, u tom području, ja jako pomno pratim situaciju. Razgovarao sam i sa glavnim tajnikom Metrosom e, o tome. Mi smo u konstantnom e, kontaktu i spremni smo poslati hitnu pomoć na teren kao i pomoć europskog medicinskog osoblja Dakle, kada je riječ o ebolu, ne smijemo sjediti skrštenih ruku. E, imamo iskustvo od prije tri godine um, u zapadnoj Africi i sada moramo biti oprezni. To je lekcija koju sam ja naučio kao evropski koordinator za ebolu. Razgovarao sam i sa glavnim tajnikom svjetske e, zdravstvene organizacije i on mi potvrđuje da je za sad situacija pod kontrolom, ali ne smijemo, kažem, sjediti skrštenih ruku. E, nadalje, rog Afrike. E, I dalje imamo strašne suše, 13 milijuna ljudi ima potrebu za hitnom humanitarnom pomoću, pomoći i to u smislu hrane u Somaliji, u Keniji i tako dalje, a to se nastavlja i prema Južnom Sudanu. Vi jako dobro znate koje je moje stajalište u Južnom Sudanu, to je sramota, jako žalosno. Situacija na terenu je toliko strašna da milijuni ljudi u potpunosti ovise o humanitarnoj pomoći. To je doista sramote za čovječanstvo, ono što se događa na terenu, a to je stvarnost, to je stvarnost u Južnom Sedanu. Srednja Afrička republika, neki od vas su posjetili tu državu i također su se osvjedočili da je stvarnost u toj zemlji veoma, veoma teška. Ja sam se ovdje susreo sa mnogim dužnosnicima, njihovim dužnosnicima i zajedno smo došli do zaključka da je glavni problem sigurnost. Srednja Afrička republika je e, jedna od najosjetljivijih um, država, e to jest ispričavam se, najopasnijih država. Dakle, sigurnost je jako važna. između ostalog radi se o krizi koja ne dobiva dovoljno sredstava, ona je podfinancirana. Ja se slažem s vama da je jako važno e, da svoje obveze prema Srednjoafričkoj republici izvršimo, moramo raditi na osvješćivanju i želio bih da posjetimo tu državu i e, volio bih da se, da se dogovorimo kada bi se taj posjet mogao organizirati. Treba, pronaći pravi datum. Radi se o zemlji koja je u stalnom stanju krize, dakle tu su konflikti, tu je siromaštvo, dakle upravo je to ono što udaljava tu zemlju od mira i od prosperiteta. Dakle, kako ćemo se kako ćemo se mi nositi prema Africi i prema toj regiji, to će definirati buduće generacije. Buduće generacije ne samo Afričkog kontinenta, već i Europe. Vi znate Vi, vi znate da, da, da afrički e, mladi, e, da će ljudi jednostavno zbog ovakve situacije krenuti na put prema Europi. Dakle, ja sam e, što se tiče Azije bio u Mijanmaru, znate da sam posjetio Bangladeš 2017. godine. A, posjetio sam takozvani mega kamp u Pazaru i to je bilo doista šokantno iskustvo i bolno iskustvo. Govorimo o mjestu gdje 600 tisuća rohinga izbjeglica doista, doslovce je stisnuto na, na 13-14 kvadratnih kilometara. Dakle, strašno. E, I egzodus rohinga nastavlja se, oni odlaze prema Bangladešu, a sada već i prema Maleziji. Sporazum između vlada Bangladeša i Mijanmara vezano za pitanje Rohinga, o, za, pitanje Rohinga naroda se ne provodi. Uvjeti za dostojanstven i siguran povratak još uvijek nisu ispunjeni i a, doista su na terenu okolnosti izazovne i opasne i mi kao Europska unija mi ćemo nastaviti pružiti pomoć ovim ljudima. To je naša moralna dužnost. Vrlo jednostavno. I napokon, Dopustite mi da vam kažem nekoliko riječi o svom posjetu u Južnoj Americi u Ožujku. Posjetio sam Kolumbiju, posjetio sam Kolumbiju, predsjedniku Santosu sam čestitao na, njegovom, na njegovoj hrabrosti i upornosti da očuva mir. Ja znam, zahvaljujući zemlji iz koje dolazim, kako je proces pomirenja nešto što je jako dugotrajan proces i naravno E, rezultati na terenu, treba će ih pričekati. Treba će pričekati da ih se osjeti. Moramo biti e, strpljivi. Ali vidio sam e, kako su naši humanitarni projekti pozitivno primljeni u onim zajednicama koje su pogođene naseljem. Posjetio sam i područje, granično područje sa Venezuelom. Vidio sam kako se kriza u Venezueli preljeva u Kolumbiju. Dakle, um, za tisuće i tisuće ljudi svakodnevna stvarnost je manjak hrane i razno raznih potrepština. Vidio sam žene koje putuju iz Karakasa kako bi dobili cijep, kako bi dobila cijepiva, kako bi dobila cijepiva za svoju novorođenu djecu. Vidio sam ženu koja je došla u Kolumbiju, koja je putovala kilometrima i kilometrima kako bi prodala svoju imovinu da bi mogla platiti lijekove te su priče tako žalosne i tako mnogobrojne. I e, kroz e, tijekom svog posjeta ja sam obećao i najavio nove sredstva za projekte. I to ne samo za projekte u Kolumbiji, već i za projekte u Venezueli i za druge naše pa, humanitarne partnere. Nekoliko riječi što se tiče međunarodnog humanitarnog zakona. Mi se ovdje suočavamo eh, sa različitim konfliktima u kojima eh, su, eh, u kojima je gažanje, u kojima je kršenje humanitarnog zakona nešto što je postalo pravilo, a ne iznimka. U mnogim područjima djece i žene se, su, su, su oteti, kidnapiraju se, a oni postaju Dakle, škole i bolnice postaju svjesne, postaju mete i, i, i jako je teško djelovati na terenu. To civilo stavlja u vrlo tešku humanitarnu situaciju i stvara jedan humanitarni vakuum, a to je u potpunosti neprihvatljivo. A oni koji su odgovorni za to trebali bi biti privedeni sudu i pred pravdu. Za mene to je načelo. To bi trebalo biti načelo jednostavno ih treba privesti pravdi. Globalna sukladnost sa međunarodnim humanitarnim zakonom i pravilima, to je nešto što je prioritet za nas i naravno za čitavu Evropsku uniju. Jako mi je drago što vidim da u ovom odboru svi članovi osjećaju isto svi zastupnici osjećaju isto, slažemo se. Vi ste vi snažni zagovaratelji međunarodnog humanitarnog prava. To je jedini način da zaštitimo naše humanitarne radnike. Naselje koje se temelji na spolu i koje je spolno uvjetovano je stvarnost u čitavom nizu, u tisućama humanitarnih e, sukoba. Mi moramo raditi na osvješćivanju. To je od ključne važnosti. Kao što znate, Evropska unija u ovom trenutku vodi globalno partnerstvo vezano za zaštitu od nasilja koje se temelje na spolu u e, hitnim situacijama. E, to jest u situacijama gdje ima sukoba i gdje je potrebna humanitarna pomoć. Evo, ja bih time... Ja bih također zahvaljujem vama na pomoći vezano na tu temu. A sad nekoliko riječi o civilnoj zaštiti, drugom stupu moje nadležnosti. Kao prvo, puno vam hvala na vašem vrlo konstruktivnom odgovoru na naš prijedlog o općenito spašavanju i hvala puno izvjestiteljici Zovko na njenom mišljenju. Puno je hvala. Dakle, kao što znate, spašavanje je jedan bio operativan prijedlog, ali ujedno i politički. Cilj tog prijedloga je bio da se izgradi jača Europa. Europa koja će štititi i spašavati živote i to utemeljeno na načelima odgovornosti i solidarnosti. Vi se sjećate nakon portugalskog slučaja prošlog listopada, Jean-Claude je rekao treba nam Europa koja će ponuditi više od pukih, pukog suosjećanja i kondoliranja. I to je ta istina. Realnost je pokazala da naš trenutni sustav jednostavno nije dovoljan. Postigli smo puno sa sadašnjim sustavom spašavanja, međutim došli smo do granica, moramo se bolje pripremiti. Gledajte, klimat se promijenila i klimatske promjene su promijenile i pravila ove igre. Vodili smo i vrlo konstruktivan razgovor sa glavnim tajnikom Moena o tom svemu dogovorili se i znamo da postigli smo suglasnost u tome da moramo ubrzati svoje napore. I to ne samo izvan Europe kako bi uvjerili ljude u to i objasnili što se događa, nego i unutar naših zemalja članica. Pregovori o općenito novoj našoj strategiji, koncepciji spašavanja napreduju i mi učinimo činimo sve što je moguće kako bi uznapredovali s tim dosijeom. Jer, dragi kolege, Sljedeća katastrofa je samo što nije nastupila, tu je, odmah, pred nama. Ja sam, nažalost, siguran u to. Zbog klimatskih promjena sam razgovarao sa mnogim, mnogim znanstvenicima i razgovarao sam o mogućim posljedicama na svim područjima posljedicama tih klimatskih promjena. I na nesreću je situacija takva da katastrofe samo čekaju da se dogode, tu su pred nama ali dozvolite da sad tu prekinem. Ja sam ovdje kao i uvijek spreman da čujem vaše dobre prijedloge, vaše dobre ideje, jer e, nismo samo u istom čamcu, da tako kažemo, nismo samo u istom timu, nego smo de facto prava obitelj. Hvala puno povjereniče. Kao što je to i uobičajeno, mi imamo popis e, područja na kojima se pojavljuju problemi i kako je to uobičajeno od kad ste vi postali povjerenik taj popis područja na kojima nastaju katastrofe je sve duži i veći. Evo danas ujutro smo se sastali sa predstavnicima Ujedinjenih naroda koji rade u Sudanu i govorili su o cijelom Sudanu, posebno Južnom Sudanu i govorili su o zapravo predstojećoj katastrofi koja se sprema toj zemlji E, ako ne budemo uspjeli više pomoći do, dopremiti i pružiti Sudanu. Ali mi znamo da je Evropska unija tu podijeljena ne samo UN kako bi se e, više pomoći pružila Sudanu i tu nešto više učinila. Evo, prvo riječ ima Enrique Guerrero Salon, a onda imam dugi popis. Dakle, prvo Enrique ima riječ jer on je bio naš izvestitelj za humanitarna pitanja. Linda. E, hvala ti Linda, hvala Kristos. Na početku vašeg govora Činjenica je da ste se referirali na strukturirani dijalog između Europske komisije i vas kao predstavnika Europske komisije i da je taj strukturni dijalog s nama ovdje bio uvijek pozitivan. Istina je da imamo zajedničke bitke koje vodimo, a jednu od njih smo odradili s velikim uspjehom, a to je povećanje u proračunu za obrazovanje i za e, izvanredne situacije. I također bilo je još nekih drugih slučajeva u kojima smo dobro surađivali, a vi ste u svojim izlaganjima uvijek e, naglašavali kakvo je stajalište e, ovog odbora za razvoj, a ono je uvijek to koje će podržati komisiju njezinim nastojanjima i vašim nastojanjima kao povjerenika da provedete inicijative za razvoj. Htio bih vam također i zahvaliti na tome što ste spomenuli gazu, što ste spomenuli situaciju u Palestini i na Bliskom istoku. Mi imamo tamo jednu misiju koju smo razvijali tijekom mm, dugo vremena jer smo željeli na neki način zaštititi i ponuditi e, humanitarne mogućnosti narodu koji živi na neki način e, zaključan u tom e, virtualnom zatvoru. To je humanitarna kriza unutar virtualnog zatvora. Vrlo često to je područje podložno uništenju uništavanjima i svim mogućim miniranjima napora koje Europska unija provodi kako bi pomogla Gazi, a mi smo ti koji pokušavamo i u političkom smislu doprinijeti kako bismo uspjeli zakočiti e, aktivnosti Izraela u ovom trenutku. Ono što je SAD napravio i time je samo zapravo poboljšao trenutnu krizu je u potpunosti ekvivalentno onome što je napravio Ariel Sharon kada je E, zapravo e, započeo drugi veliki ustanak e, koji je doveo do, do entifade, do druge entifade koja je dovela do dvije tisuće, nekoliko tisuća mrtvih osoba, odnosno riječ je o katastrofi koja je tada pogodila izraelski narod, sada pogađa ove druge narode, ali situacija je iznimno dramatična i ima ogroman negativan utjecaj na stanovništvo u Gazi. Linda, vi ste i sami spomenuli e, ovu krizu s epidemijom ebole, a to je bila prva velika e, kriza s kojom ste se vi, gospodine, morali suočiti kao povjerenik. A sada imamo i e, širenje ove krize, što nas potiče na to da razmišljamo o važnosti toga da osiguramo stabilni, strukturirani i e, otporan zdravstveni sustav. Ono što je bitno, a to je da imamo i e, sustav za brzi odgovor na takve vrste kriza. Također je iznimno bitno i obrazovanje po pitanju sprečavanja takvih bolesti, znači prevencije, kako bismo spriječili tolike razmjere epidemije. Ono što moramo napraviti, a to je provesti te inicijative vezane uz obrazovanje i uz e, prevenciju jer to je ono što može e, spriječiti kako konflikte tako sukobe tako i ovakve krize jer moramo dati na raspolaganje lokalnom stanovništvu sve instrumente za e, nova znanja vezana uz te bolesti i uz sve ono što može izazvati i nakon toga proširiti krizu. U ovom trenutku u Europskoj uniji nalazimo se u jednom političkom razdoblju E, evaluacije na svim područjima, također i evaluacije humanitarnih pomoći u proteklih četiri godine kako bismo shvatili što moramo učiniti u budućnosti. U tom smislu je Europski parlament usvojio izvješće o različitim primjenama financijskih instrumenata vezanih uz razvoj te humanitarne aktivnosti. Također smo dali i nekoliko projekata za budućnost. Neću insistirati na tome, iako sam bio izvjestitelj za to izvješće, budući da je to izvješće već usvojeno i ono što moramo napraviti je sada gledati prema budućnosti. U ovom trenutku provode se dvije evaluacije. E, jedna evaluacija je započela u, e, odnosno je zaključena već u e, ožujku, a riječ je o humanitarnoj pomoći između 2012. i 2016. godine. Koliko sam shvatio, Europska komisija trenutno priprema radni dokument koji će, u kojem će nam predstaviti rezultate te provedene evaluacije, a to je predviđeno za mm, narednih nekoliko tjedana. Mene zanima sada možete li nam možda spomenuti neke od e, temeljnih aspekata koji će se pojaviti u tom radnom dokumentu, znači koji su proizašli o evaluaciji humanitarne pomoći iz dvije, između 2012. i 2016. Također, e, u ovom tjednu e, u komisiji ćete predstaviti pred različitim partnerima e, rezultate implementacije te veze između razvojne pomoći i humanitarne pomoći i mene sada zanima možete li nam možda nešto natuknuti unaprijed o tim aspektima. Što se tiče e, svjetskog sastanka na vrhu, humanitarnog sastanka na vrhu, e, ja sam, evo, e, igrom slučaja sudjelovao na sastanku na vrhu u Sendaju i također na Istanbulskom sastanku na vrhu o humanitarnoj pomoći općenito. I moram vam reći da je moj osjećaj da je ovaj summit u Sendaju na neki način pokrenuo provođenje, e, periodično provođenje evaluacija, što se dogodilo nakon toga u Cancunu dvije godine nakon toga, i također e, E, će za kratko vrijeme biti primijenjen i u Ženevi. E sada, mene sada zanima samo funkcioniranje tog mehanizma i možda bismo mogli njega primijeniti za evaluaciju tog strateškog programa za prevenciju rizika koji smo usvojili na samitu u Sendaju. A to je ono o čemu se nije razgovaralo na, e, na narednom samitu e, u Istanbulu vezanom uz humanitarnu pomoć općenito. Činjenica je da se E, sigurno ispunjavaju oni uvjeti koji su dogovoreni na, u Istanbulu na summit, ali mene zanima u kojoj mjeri, ako imate neke informacije i također e, je li Evropska unija odradila sve one obveze koje je preuzela e, na ta dva samita. Ono što bismo još trebali napraviti, a to je E, provoditi evaluaciju koja možda ne mora biti znači periodički odnosno obavezna, e, obavezna e, u određeno vrijeme kao ona na koje nas obvezuje sporazum iz Sendaja, ali možda drugačiju evaluaciju koja se tiče različitih humanitarnih aktivnosti koja bi pratila obveze preuzete na samitu u Sendaju i koja bi osigurala možda veća financijska sredstva na višegodišnjoj razini kako bismo mogli e, na bolji, na lakši način predviđati humanitarne pomoći i potpore u budućnosti. Dakle, višegodišnji financijski sustav je trenutno znamo e, zakočen zbog e, zbog e, znači tog šestomjesečnog e, programiranja, a i upravo zato dolazi do zastoja u humanitarnoj pomoći. Kada bismo imali višegodišnje planiranje imali bismo veću tečnost. Ja sam već ranije e, spomenuo jedan aspekt, a to je instrument vezan uz humanitarnu pomoć koji i dalje ostaje zapravo na margini po pitanju e, instrumenata. Znači to nije nekako ta ona središnja linija e, djelovanja nego to i dalje ostaje na marginama i zato se pitam možemo li to nekako promijeniti. E, vjerujem da smo u tom smislu na istoj stranici i smatram da bi taj instrument morao imati vlastiti život i vlastitu autonomiju, ali istovremeno taj bi instrument e, trebao i dalje ostati na marginama onih nekih pokušaja da se iskoristi za druge namjene koje nisu neposredno vezane uz humanitarnu pomoć ili uz pomoć vezanu uz izvanredne situacije, uz kriznu situaciju. Normalno da mora postojati neki prostor za manevar, neka, e, neki, neki znači prostor za fleksibilnost, ali ako mi predvidimo E, da će doći do 30 do 40% godišnjeg povećanja potreba, onda bismo mogli predijeliti sredstva lakše ako bismo imali višegodišnje planiranje. Dakle, mi još imamo godinu dana e, ovog saziva i moramo pripremiti stajalište parlamenta po pitanju e, višegodišnjeg financijskog okvira naravno da, će, da ćemo u tome e, tražiti pomoć komisije kako bismo što je više moguće povećali sredstva koja će se odvajati za razvoj i za humanitarnu pomoć. Ne bih htio previše duljiti. Sigurno ima i nekih e, drugih kolega koji bi se htjeli javiti za riječ. Ali bih htio još nešto reći o tome ako postoje nekakve implikacije, e, koje bi to implikacije mogle biti ako su one negativne i kako bismo to mogli spriječiti. Dakle, ovdje govorim o činjenici da europski, da i proračun znači Europskog fonda za razvoj kojem se ponekad pribjegavalo kako bismo odgovorili na neke krizne situacije. Znači kako će taj Europski fond za razvoj u budućnosti funkcionirati i e, hoće li oni dalje na ovaj način funkcionirati u okviru proračuna Europske unije ili će postojati nekakva drugačiji aranžman. E, hvala vam još jednom na ovim e, vrlo opširnim informacijama o razno raznim humanitarnim krizama koje postoje u svijetu i nažalost kao što smo vidjeli ima ih posvuda. Mi se nadamo da će sljedeći ponedjeljak e, u Madridu e, biti uspješan. E, to je zaista odlično mjesto za provesti vikend. Ako, imaš priliku, ako imate priliku, možete slobodno posjetiti Madrid prije toga, a ako ne, onda E, nakon doručka u ponedjeljak možete prošetati retirom koji je zaista jedan, centralni park u Madridu koji je u proljeće prekrasan i u, upravo se e, kaže u Španjolskoj da su e, vjetroviti ožujak i kišoviti travanj ti koji dovode sunce u svibanj. I zato vas pozivam otvorenog srca u Madrid. <laughs> da, ne znam samo da ćemo baš imati toliko slobodnog vremena da vidimo sve ljepote Madrida u prekrasnom svibnju. Dobro, imam sad još nekoliko kolega koje su na popisu. Ko želi još? Evo da vam kažem kog imam na popisu. Boda Vente, Lola Sanchez, Teresa Jimenez, Elish Klein i Charles gerens Ima li još neko ko se želi javiti za riječ osim ovih kolega? Dobro. Onda idemo sa Bogdanom Ventom, izvolite. Hvala. Ja ću vrlo kratko sad se obratiti našem povjereniku. Prvo, hvala vam što ste nam došli na odbor, ali kao što ste rekli, naša mi e, imamo različite probleme od Bliskog istoka preko Afrike do Latinske Amerike. Situacije su kad kad u mnogim zemljama dramatične, preteške. Međutim, generalno, kod svih tih kriza je pitanje sigurnosti jedno od ključnih, najvažnijih. S druge strane, važno je osigurati da se pomogne i drugima da poštuje međunarodno pravo i da se prekinu neki puta spirale zla i nanošenje zla. I onda čitali smo, naravno, upućeni smo u situaciju humanitarnih, e, dakle ovih različitih različite slučaje smo upućeni gdje su humanitarni radnici počinili koje kakva nedjela prema lokalnom stanovništvu. Naravno, iz tog svega smo puno i naučili, ne smijemo ponavljati iste greške koje su nam se do sad potkradale tijekom humanitarnih operacija. Sad moje pitanje, jeste li poduzeli nešto što je stavili po da zajamčite da se takve stvari više neće događati, da li ste i što ste učinili za žrtve zlostavljanja dosadašnje i one potencijalne za kasnije. Napokon to je naša zadaća da e, to osiguramo. I zatim sljedeće, moram reći da sam jako zabrinut što nemamo akcijski plan evropski, sveevropski za pružanje humanitarne pomoći. I Enrika je upravo o tome sad govorio, ali mislim da bez e, implementacije takvog plana i bez implementacije, tako kažemo, i provođenja jedna nečega o čemu smo svi suglasni, a to je da nam treba akcijski plan za humanitarnu pomoć, situacija postoji vrlo teška. Prema tome, koje su vaše vijesti u vezi s tim? Šta vi mislite da će biti? Hvala Lola Sanchez. <clears throat> Puno hvala Linda. Hvala vam gospodine povjereniče što ste danas ovdje s nama. Htjela bih nešto prokomentirati i htjela bih vam postaviti jedno pitanje i također se referirati na e, ovo izvješće o e, evaluaciji o humanitarnoj pomoći Europe koje je objavljeno u ožiku. Tamo se predlažu pet strateških programa vezano uz održivost, partnerstvo, uz financiranje vezano uz potrebe, uz učinkovitost i dodanu vrijednost. Ono što bismo mi htjeli znati, a to je kako mislite provesti te strukturne promjene u samoj e, strukturi humanitarne pomoći na temelju te evaluacije. I također, kakva je vaša vizija vezana uz tu strukturu i e, komunikacija sa civilnim društvom i nevladinim udrugama i kakvu će oni ulogu imati u tim partnerstvima. A sve to vam želim reći kako bismo izrazili i našu zabrinutost u okviru nekih partnerstva koji bi se mogli provoditi e, po pitanju humanitarne pomoći. Dakle, Um, nama se čini da to sve više, sve manje odgovara uh, humanitarnoj logici, a sve više ekonomskoj logici, kao što se događa vrlo često i sa razvojem. Također bih htjela naglasiti i neke probleme koji se zapravo vežu uz glavnu upravu za europsku civilnu zaštitu i operaciju humanitarne pomoći, gdje smo vidjeli da je došlo do povećanja za razdoblje od 2012. i 2016. A znamo da do 2011. godine uh, da je e, ta pomoć koja je pružena e, ljudima u izvanrednim situacijama da je bila udvostručena i također nas e, zabrinjavaju svi mehanizmi koje razmatra glavna uprava EHO kako bi zapravo nadišla sve te rupe koje postoje u proračunu. Mene sada zanima što mislite napraviti u tom smislu, odnosno na koji ćete učinkovit način dati e, instrumente na raspolaganje koji će biti e, prilagodljivi i koji će biti e, učinkoviti. Puno hvala, a ostala pitanja sam dovezam na svoje kolege. Dakle, riječ je o višegodišnjem financiranju koji ide kroz EHO. Mi smo bili prošlog tjedna u Ogandi. I sad koliko mi shvaćamo sustav kako to izgleda, postoje dogodišnje alokacije sredstava koje idu na toj zemlji generalno iz proračuna, ali onda idu tijekom godina još dodatna sredstva koja idu zbog kriznih situacija. Međutim, svi ugovori su uvijek na godinu dana. Pa onda se jako puno vremena zapravo kad već program de facto teče se provede na papirnati posao, sastavljanje ugovora i tako dalje i tako dalje. Dakle, sam papirnati rad. A mislim da ono što mi želimo postići, što mi tražimo je da sad imamo s novim programima mogućnost da se financira Nexus i da napokon e, prekinemo i uklonimo taj problem o kojem stalno slušamo na terenu. Dakle, godinu dana dobivate novce za neki program, a vi ne možete za godinu dana taj novac ni stić potrošiti na pravi program, jer ste uglavnom opterećeni birokracijom i papirnatim poslom i sve vas drugo odnese i onda već kreće iduće godine drugi program. I to je ono na što se ljudi žale. Dakle, mislim da bi to onda na taj način mogli riješiti i doći do neksusa poveznice razvoja i humanitarne pomoći. Sada Šaru prvo. Linda, e, Hvala Linda. Ja bih želio zahvaliti našem povjereniku Stilijanidisu na sjajnom izlaganju. Ne samo e, da je potreba za humanitarnom pomoći sve veća i sve zahtjevnija u smislu količine sredstava, već i kontekst u kojem ona mora intervenirati i postaje sve, sve, sve više prijeteći. Kada je riječ o prijetnji, jako je važno da budemo da kada je riječ o prijetnji, u tom kontekstu prijetnji jako je važno da humanitarna pomoć bude nepristrana. To je nešto što ne smijemo pregaziti. Mi kao odbor želimo, na tome, želimo to naglasiti. Znamo da, da postoji europski konsenzus i, um, ne bismo ne smijemo, e, dakle, e, e, postoji evropski konsenzus i prije nego što krenemo u novi konsenzus, u pregovore za novi konsenzus, ovaj aspekt ne smijemo, zaboraviti, ne smijemo zaboraviti. Dakle, postoji izvjesna stečevina koju ne smijemo zaboraviti niti dovoditi u pitanje kada govorimo o novom konsenzusu. Vezano za krizu ebole, koja se javlja i vraća u Kongu. Dakle, to je također jedan važan aspekt. Mi smo izglasali rezoluciju prije nekoliko godina. Naglasili smo strukturne slabosti zemlje koja je bila ugrožena ebolom, ali smo naglasili i humanitarni sustav i važnost humanitarnog sustava i općenito politike. Tu također imamo što za reći. Dakle, to su ključna pitanja, pitanja koja me muče i koja su mi strašno važna. Vi ste nam pokazali e, što čini Evropska unija i Evropska komisija na području humanitarne pomoći, a to što čini jako je dobro. Pa, možda ćemo, hvala vam, možda ćemo prvo saslušati sva pitanja, a onda Dakle, kao nakon dati kolektivni odgovor. Ne, prvo ćemo dati povjereniku da ovo na ovo odgovori, pa ćete onda vi u bloku još svoja pitanja postaviti. Da počnem zapravo da odgovorim, tako da kažem, na komentare mog dragog prijatelja, kolege Saloma. Hvala vam puno na ovim vašim opaskama, komentarima i razmišljanju. Ja naime zaista mislim da su vaše opaske zapravo već ocrtale srž, bit svih naših većine barem naših problema. Evo nekoliko stvari u vezi višegodišnjeg financijskog okvira našeg europskog proračuna. Kao što sam već rekao, ja meni jako drago da novi prijedlog proračuna predviđa bitno povećanje e, onog dijela iz kojeg se trebaju financirati humanitarne organizacije i akcije spašavanja. Mi smo naime predvidjeli 1,1 milijardu u tijekom onih sedam godina VFO-a. Znači, ali svake godine 1,5 milijardi. Dakle, 11 milijardi za idućih sedam godina. Znači, više od milijarde i pol eura godišnje. To, zna, to predstavlja povećanje od 30% gledajući dugoročno financiranje humanitarne pomoći. Otvoreno govoreći to je jako potrebno. Ali postoje tu sad još i dodatni elementi. Kako bi se pripremili za krizne situacije moramo biti fleksibilni, kao što ste i sami rekli. I to je razlog zbog kojeg ovaj instrument za pružanje pomoći u hitnim situacijama mora ostati na raspolaganju i za dodatna financiranja. I to je onaj specifični stup unutar novog instrumenta za vanjske prilike, vanjske poslove, kojim ćemo, iz kojeg ćemo financirati zapravo ovo poveznicu ovo između humanitarne pomoći i razvoja. Dakle, imamo tu te dodatne, drugim riječima, mogućnosti financiranja humanitarne pomoći. I to je jako važno i mislim da je to potpuno novo u našim naporima da se da se jednostavno suočimo sa takvim situacijama bez do sada ikakvog presedana, to je bilo do sada ne, nije se događalo, to je apsolutno novo. Vi ste ustrajali i insistirali ste dakle na tome da se zaključci deklaracija Istanbulskog samita i okvir iz Sandaja i Cancuna u Meksiku trebaju realizirati, ostvariti. Vi ste zapravo sad eh, predložili de facto neku vrst mehanizma za procjenu do eh, dosadašnje provedbe svih tih eh, bitnih dokumenata. To je dobra, dobra ideja de facto. Moramo vidjeti kako bi se ta ideja mogla realizirati. Nama treba jasno jedan sustav nadzora, to je jasno. Međutim, kao što sam već puno puta razgovarao sa raznim sugovornicima, ne samo unutar Evropske unije i u Europi, nego i diljem svijeta, ponekad postoji jedan jaz, ne pokrivaju se zapravo naši dogovoreni okviri, čak i kod prirodnih katastrofa i prirodnih katastrofa i nužnih situacija i ono kako se to provodi na terenu. I mislim da je dobro raspravljati o tim prijedlozima i izaći sa ozbiljnim prijedlogom pred UN, njihove nadležne agencije, njihove forume relevantne i vidjeti onda zajedno s njima s UN-om kako bi se mogli ubrzati ti procesi i te ideje provesti. Vaš prijedlog za ove, da kažemo, divne aktivnosti u Madridu i vaše sugestije kako da se uživamo u Madridu i opuštamo se. E, to je uvijek stvarno dobro došlo. Međutim, nažalost, takva je situacija i takva su vremena da mislim da neće biti uopće ni minute vremena za takve divne aktivnosti. Jer koliko svačam, doći ću vrlo kasno u nedjelju noć i odmah ćemo se baciti na posao, drugi dan i nakon toga odmah odlazim. A pitali ste i za izvješće o evaluaciji o evaluaciji humanitarne pomoći kako je to prošlo za razdoblju do 2012. do 2016. E, to izvješće je napravljeno i njegov glavni zaključak izvješća da je pružanje humanitarne pomoći bilo svrsishodno i bilo primjereno, da je postignuta i jedna realna prava, dakle dodana vrijednost i e, vidjeli smo dakle tu evropsku dodanu vrijednost zbog naših humanitarnih napora i aktivnosti na terenu, ja? ostvareno zbog toga, zahvaljujući tome. Naravno, u tom kontekstu još jedan puta čestitke vama, jer i vi ste napravili sjajno izvješće o svemu. Naravno, uvijek postoje stvari koje se trebaju i mogu popraviti, jer u nas sve u životu se može još popraviti, ali sve u svemu mislim da je ovo izvješće o evaluaciji, evaluacijsko izvješće koje je već objavljeno zapravo bila jedna dobra osnova za naš daljnji nastavak rada u samoprocjenjivanju naših napora na području pružanja humanitarne pomoći. Dragi moji prijatelji, vi ste ovdje insistirali i na prevenciji. Prevenciji, recimo, protiv e, prevenciji nasilja na terenu. Protiv i rodno uvjetovanog i bilo kakvog drugog. I nasilja i kršenja ljudskih prava i generalno nasilja ali iz mog iskustva nije lako e, naći preventivne mehanizme da kojima biste de facto spriječili izbijanje nasilja na terenu. Nažalost, sa recimo mnogim područjima koje je pogodila već neka kriza, dolazi do ne samo za humanitarne radnike, nego čak i za sigurnosne službe mnoge dolazi do pojačanih opasnosti i nepredvidivo nasilnih i teških stanja. Za mene naravno, jer mi smo bili svjedoci mnogim incidentima, da počnemo još od Haitija i njihovih humanitarnih kriza pa nadalje što smo se doživjeli i vidjeli. Dakle, ti incidenti su zapravo eh, donijeli dodatne probleme i nagrizli naš imidž humanitarnog društva i opće mogućnosti da možemo nešto učiniti. I ja mislim da je tu mora postojati jednostavno nulta stopa toleriranja bilo kakvog lošeg ponašanja naših partnera ili bilo čega što može zapravo dovesti do različitih izljeva nasilja. I moramo stalno nadzirati svak, pa ponašanje svih naših partnera na terenu koji s nama skupa surađuju i rade na tim pružanju humanitarne pomoći u velikim operacijama. Mi dakle moramo vrlo stroge etičke kodekse u pružanju humanitarne pomoći donijeti i paziti da se oni poštuju recimo nakon ovih e, groznih seksualnih nedjela u veljači ove godine, mislim da moramo tražiti od naših partnera da nam daju dodatne informacije o procedurama, šta su učinili, kako nadziru svoje osoblje i koje su postupke e, povukli nakon što su se otkrili ta zlodjela. Jer, pazite, to uključuje više od 200 naših partnera u svijetu trenutno koji onda moraju dati, e, moraju dakle govoriti o procedurama i svemu što su poduzeli nakon toga. A moji kolege u glavnoj upravi EKO isto tako koordiniraju svoje akcije, oni imaju svoje sisteme nadzora i spremni su na podnošenje konsekvencija, osim toga oni sa našim partnerima E, koordiniraju napore. Mi smo recimo i sa kolegama iz Velike Britanije, iz nadležnih tijela razgovarali i koordinirali recimo našu istragu s njihovom, da vidimo što se točno na terenu dogodilo. I tu su Filip Bokandi, Peter Maurer i tako dalje, to su i UN-ovi ljudi koji sjede u UN-ovim relevantnim tijelima u Ženevi i drugdje koji su se fokusirali na to da istraže. A svi skupa pokušavamo povratiti naš ugled jer nažalost upravo takvi mali i možda izolirani ili malobrojni incidenti koji e, dospiju u javnosti stvaraju ogromne probleme, pogotovo onda i narušavaju naš ugled i stvaraju nam probleme, pogotovo recimo u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom kome trebamo pomoć. E, dakle, na tome radimo. Zatim, pitanje akcijskog plana. Dakle, opći je konsenzus da je to ključni dokument za sve naše humanitarne napore. I vjerujemo da trebamo čuvati sva ta naša temeljna načela u svakoj akciji. Naravno, na humanitarnom samitu smo preuzeli zadaće koje su u cijelosti sa usklađene sa ciljem onog gdje smo postoji jedan opći konsenzus u Europskoj ali i svjetskoj zajednici. I međutim, mi se moramo, kao što je kolega Salam rekao, napokon izjasniti u koriste dijela, a ne više deklaracija. Mi moramo biti napokon praktični i moramo sa svojih deklaracija, izjava i riječi velikih preći na operativne aktivnosti na tlu. Mislimo da je humanitarne akcije donose upravo tu dodanu vrijednost, pogotovo kad se provedu prakse ali umjesto da stvaramo nove još administrativne slojeve na terete, drugim riječima, koji bi rezultirali naravno dodatnim birokratskim teretima i preprekama, ako hoćete, sa malo, zapravo nikakvom dodanom vrijednosti, mi moramo djelovati praktično. I to je ono što mene najviše brine. Jer vidite, ja znam da moramo izbjegavati povećanje birokratskih barijera, jer je vrlo važno kroz na praktičan način izmijeniti tvrdu realnost i na nju barem djelovati, da tako kažem. Ebola. A, drage moji prijatelji, Enrique, svi vi znate, sjećate se, radili smo zajedno na procjeni prošlog izbijanja ebola u Gineji, Sierra Leone i Liberiji, tim trima najjače pogođenim državama tom epidemijom. I vi znate, napokon vi ste izvješće o tom sastavljali. Nažalost, svjetska zdravstvena organizacija nije dovoljno brzo reagirala, jednostavno je bila zatečena i zbog toga smo i mi se suočili s problemom da nismo mogli sagledati sve razmjere te opasnosti i zbog toga je došlo do tog izbijanja takve epidemije i takve krize. Sad je situacija bitno drugčija. Mi smo sada e, jednostavno u drugoj situaciji, mi imamo puno bolju mrežu pre e, uzbunjivanja. Recimo sam stalno sa nadležnim direktorom i svjetske zdravstvene regionalnim direktorom u kontaktu mi znamo da kod sadašnjeg ozbijanja s nama ima ukupno 42 slučaja, od kojih je kod, samo kod tri slučaja potvrđen virus ebole, to što se tiče ovog najvažnijeg. Kod 13 vjerojatno, a kod 19 e, se sumnja. 23 ljudi je do sada poginulo, međutim jučer, ni 15.5. nije više bilo ni jedna nova uzbuna, ni jedan novi slučaj prijavljen. I mi gledamo naravno, već je sve poduzeto na mjerama izolacije i i, njihovom e, liječenju. A inače 108 milijuna eura Evropska unija sad nano iznova zdvojila za razvoj cjepiva. Rizik širenja tog virusa na Evropsku uniju je, se smatra krajnje, ekstremno niskim, jer je stvar sad sasvim pod drugim nadzorom. Razgovarali smo sa sa Detrosom, to je ovaj e, glavni ravnatelj, e, regionalni ravnatelj svjetske zdravstvene za taj dio, kako bi se tu održao ovaj zračni most između Kinshase i pogođenih područja gdje su prijavljeni ovi najnoviji slučajevi zaraze. I mislim da će to naravno biti podržano s ovim našim novim financijskim mogućnostima, novim instrumentima, ali kao što sam rekao, s obzirom sad smo u sasvim drugoj situaciji nego prije tri godine kod one prve velike krize ebole. Mi smo sad puno bolje, e, puno bolje pripremljeni da pružimo pomoć i da poduzmemo sve što je potrebno na terenu kako bi spriječili e, daljnje širenje i kako bi bili puno, puno predvidiviji kod e, suzbijanja te, te zaraze kao i brži. Mislim da sam manje više odgovorio na vaša pitanja o e, razvojno humanitarnoj poveznici. Ali samo želim reći sljedeće. da ti znaš da mnogi naši programi su prošireni na dulje od godine dana. Meni je jasno što ti govoriš. I razgovarat ću sa svojim službama da vidim kako bi se situacija mogla poboljšati. Ali postoji jako puno problema na terenu, jer e, one hitne potrebe je vrlo je, je teško predvidjeti, zato moramo biti na oprezu kako bismo pripremili novac za projekte koji će se pojaviti iznenada. Dakle, kroz fleksibilnost, zahvaljujući fleksibilnosti, pokušavamo financirati nove projekte. Nove projekte zbog hitnih i nepredvidljivih i nepredviđenih potreba. Mnogi naši projekti u mnogim područjima, u Africi, u Ugandi, produljeni su na duže od godine dana. Eto, hvala. Hvala. Imamo još dva pitanja. E, gospođe Jimenez i gospođe Schlein. Hvala puno, Linda. Ja ću govoriti na svom e, materinjem jeziku, na španjolskom. Evo, broj 8 je kanal španjolskog. Htjela sam vam zahvaliti na vašem radu Drago mi je što ga obavljate uistinu strastveno i u to nemamo nikakve sumnje. Također, e, evo, čestitam na tom povećanju koje ste nam spomenuli, znači 30%, od čega će imati koristi iznimno mnogo ljudi. Htjela sam vam reći da se u potpunosti slažem sa e, vašom procjenom e, koja obuhvaća otprilike polovicu znači polovicu stanovnika koji su vezani uz migracije, dakle u Grčkoj. Meni je jasno, e, ja sam bila tamo prije godinu dana i vidjela sam kakva je situacija. Znam da dolazite iz Cipra, kada govorimo o ciprskom pitanju, mi smo ti koji smo uvijek bili na vašoj e, strani, ali znamo da imate jako puno e, znači, izbjeglica na Cipru, ali također imamo i jako puno europskih izbjeglica. Znači to su osobe koje, na primjer, 44 godine provode ode, ne znam, u nekoj drugoj državi sa spremljenim kovčegom i ne mogu se vratiti u svoju rodnu zemlju gdje su ostavili doslovno kavu na štednjaku. Dakle, zato vas mi želimo e, podržati u nastojanju da i tim osobama osiguramo e, povratak. Dakle, ono što mene brine, a to je kada govorimo o e, humanitarnoj krizi u Venezueli, vi ste ovdje napomenuli da postoji potpora koja se daje Kolumbiji i Venezueli. A mene sada zanima možete li dati nešto, e, možete li dati nešto konkretnije o pitanju je li Maduro, odnosno režim, taj koji prihvaća pomoć koja dolazi. Ja sam bila tamo, svjedočila sam situaciji i rekli su mi da je iznimno teško, e, rekli su mi da je jako teško da zapravo je sramota što e, tako bogata zemlja zapravo mora primati humanitarnu pomoć koja na kraju ne dolazi do djece koja je trebaju. E, odnosno, što možemo napraviti da ta humanitarna pomoć zaista tamo i stigne? A kada govorimo o Nigeriji, što možemo napraviti da one djevojke i dječaci koje otima Boko Haram da budu vraćeni kućama, posebice e, djevojčice, jer ako ne znate, Boko Haram zapravo znači islamsk, znači e, oni smatraju da zapravo je neislamska vjera grijeh. Dakle, oni su ovdje usmjereni u svojim djelovanjima, znači prvenstveno na djevojčice i zato, e, znači oni napadaju djevojčice, ne dječake, nego djevojčice koje se obrazuju. Dakle, također, kada govorimo o Sjeri u pitanje prostitucije djevojčica, ja sam tamo razgovarala sa salicijanskim svećenicima koji su nam pokazali brutalnu videosnimku, brutalnu snimku tih djevojčica, djevojaka koje su prisiljene na prostituciju, većina njih živi na ulici i e, pate od razno raznih vrsta izrabljivanja. Također ih vode na brodovima gdje ih preuzimaju e, kineski radnici koji su na tim plutajućim platformama i brodovima i one su te koje moraju obsluživati takve klijente. Dakle, pitanje je što možemo napraviti u tom smislu. Možemo razgovarati sa vlastima, možemo li pomoći da se okonča e, takvo vrlo jasno kršenje ljudskih prava. Kada ćete biti u Madridu, bit ću i ja i potrudit ću se da vas e, pozdravim. Neću vas moći otpratiti e, u park Retiro na šetnju, kao što je rekao moj kolega Enrique, ali jasno mi je da nitko od nas nema dovoljno vremena za to tamo. Ali ako ćete imati malo vremena, onda ću vas rado e, otpratiti i s vama Retirom. Eli, Eli. Eli Puno hvala, Linda. Hvala povjereniče na vrlo sveobuhvatnom pregledu onoga što je učinjeno i onoga što nam još preostaje. tri kratka komentara. Prvo, vrlo je jasno da u novim političkim okolnostima na globalnoj razini imamo višu odgovornost, veću odgovornost kao Evropska unija. Imamo odgovornost da budemo uzor, da vodimo i u smislu humanitarne pomoći i u smislu razvoja. Jer u protivnom nitko vjerojatno se ne bi upustio u takvo što. Drugo, jutros eh, sam eh, saslušala svoju kolegu Šamsa Gorenca koji je jako frustriran činjenicom da toliko vlada preuzima obveze na međunarodnoj razini, onda te obveze i ta obećanja ne ispunjavaju, odnosno novca nema. Dakle, potrebno je politička, potrebna je politička volja da bi se te obveze ispunile. To je nešto sa čime se trebamo nositi. Treće, dakle, humanitarni odgovor. Vi ste govorili o pomoći koja je pružena Grčkoj, to naravno podupiremo, ali mislimo da bi trebalo puno toga još učiniti, osobito kada je riječ o mediteranskim rutama. Ja ću biti neumorna ponavljajući ono što sam već rekla, a kažem da nam je potrebna, potreban snažan evropski odgovor kada je riječ o operacijama pretraživanja i spašavanja. Dakle, znamo da operacije poput Sofije i poput Triton spašavaju ljudske živote, ali njima još uvijek nedostaje pravi humanitarni mandat. Dakle, bilo bi dobro kada bi oni i to imali. I posljednja stvar koju želim reći, mi smo sudjelovali u misiji u, u Gandhi 1,4 1,4 milijuna izbjeglica u ovom se trenutku nalazi u Ugandi. Uganda ima progresivnu politiku, vi to zacijelo znate jer ste posjetili već tu zemlju. Dakle, radi se o politici otvorenih vrata gdje se izbjeglicama daje je komadić zemlje koju mogu uzgajati, odnosno obrađivati. A i to je, pokazuje također veliku solidarnost. Evo ja ću vam reći što nam je rekao vođa jedne lokalne zajednice. Rekao nam je da mi pozdravljamo našu novu braću, dakle pozdravljamo ih, dočekujemo ih i odlučili smo se njima podijeliti svoju zemlju i raditi zajedno. Kako bi se jednog dana oni mogli vratiti u matičnu zemlju, dostojanstveno, a ne kao prosjeci. Evo to je e, to, to bi mogao biti jako dobar i snažan primjer za mnoge naše evropske vlade, e, uzor zapravo. S istovremeno imamo čitav niz projekata koje financira Eko, Devko i Evropski Trust Fund za poticanje socijalne kohezije kad je riječ i o izbjeglicama i o lokalnoj zajednici. Dakle, to je jako važan pristup kako bi se izbjegle socijalne tenzije. Dakle, veliki napor se, e, veliki napor se ulaže na terenu. Odvijaju se projekti koji mijenjaju život, ali istovremeno kriza u ovom trenutku je podfinancirana. Kao što znate, u sveobuhvatnom odgovoru za izbjeglice samo 6% je financirano u ovom trenutku. Kada pomislite na regionalnu e, stabilnost. Sjetite se situacije u Borundiju, u Kongu, gdje se tamo se kuha rat. E, također e, situacija u Južnom Sudanu je tako jako dramatična. Dakle, postoji rizik da se ta progresivna politika otvorenih vrata neće moći zadržati. Dakle, treba dati veću potporu, osobito kad je riječ o zdravlju i hrani. Hrana posebno, zato što svjetski program za hranu se suočava sa sve većim poteškoćama. Dakle, čini se da će oni morati smanjiti obroke, odnosno pošiljke hrane do lipnja, to bi bila katastrofa. Također moramo raditi na obrazovanju, sekundarnom To kako ne bismo toj djeci ukrali njihovu budućnost. 86% izbjeglica, svih izbjeglica su žene i djece, dakle radi se o osobama koji su u vrlo ranjivoj i osjetljivoj situaciji. I posljednje je nešto što je Linda već rekla. Zacijelo moramo E, razmisliti o višegodišnjem humanitarnom financiranju. Kada pogledate situaciju poput ove u Ugandi, dakle srednjoročna i dugoročna situacija je prisutna tamo i naravno da je naše financiranje mora biti u mogućnosti planirati srednjoročno i dugoročno. Puno hvala. Evo, ja bih samo htjela dvije riječi dodati, ako mi je drago što ćete posjetiti Srednjoafričku republiku. Eh, jako je važno da imamo posjete jednom ili dva puta godišnje eh, visokih dužnosnika kako bismo ohrabrili vladu i kako bismo pokazali tim zemljama da želimo zadržati, da želimo zadržati stabilnost, da želimo tome doprinijeti. Eh, kao što je Eli rekla vezano za Ugandu, Dakle, obrazovanje djece u hitnim situacijama, da, to je važno, ali kvalitetno obrazovanje. Naime, pred učitelje se stavljaju gotovo nemoguće zadaci. Dakle, mi imamo e, ciljeve, ciljeve, e, milenijske ciljeve razvoja. Dakle, imamo među ciljevima i a, o, obrazovanje. ja vam moram reći da je to obrazovanje koje nije kvalitetno, jer vi u tim e, izvješćima ćete naći kako razred imaju po stotinu djece, ali kada razgovarate sa učiteljima na terenu reći ću vam da je zapravo situacija drugčija, da ih je 150. Onda na terenu je realnost i ta da djeca moraju plaćati naknade. Ima jako puno e, žena, izbjeglica mladih koje žele dovršiti svoje obrazovanje, ali ne mogu to jer ne mogu platiti pristojbe ili naknade. Vrlo često su oni sa malom braćom ili i, sestrom i kažu kako nemaju novca za obrazovanje svoje djece. Dakle, u stvarnosti ima jako puno posla kad je riječ o obrazovanju i ne samo izbjeglica, već i drugih. Mislim da ćemo imati i izvješće naše našeg odbora za obrazovanje. Ne smijemo to ispustiti iz vida. Bilo je tu i fantastičnih projekata e, za mlade ljude. E, dakle, to su bili projekti osposobljavanja za mehaničare i druga zvanja. I samo želim naglasiti ovo što je rekla Eli i u Ugandi i u Srednjoafričkoj republici. osoblje, odnosno ljudi EKO rade doista, obavljaju doista fantastičan posao u iznimno teškim okolnostima. Vidjeli smo doktore u Ugandi, u koji rade, e, koji žive u šatorima, u strašnim uvjetima. Dakle, mi zapravo od liječnika tražimo da se odreknu svojih života, da odu živjeti ondje i doista se trebamo zapitati kako oni žive i, kako oni žive i pa razmisliti o tome ako ih želimo zadržati na terenu. To isto vrijedi i za vojnike i znamo da je mir od ključne važnosti. Sve krize o kojima smo govorili, sve su to krize u kojima je u središtu zapravo mir. vi ste spomenuli cijepiva za ebolu. To jest, voljela bih da nam nešto kažete vezano za cijepivo cijepiva za ebolu. Znam da je gospodin Andriju Kajtis zadužen zapravo za to, ali bilo bi dobro ako ne možete podijeliti nekoliko informacija. Je, jutros smo se bavili rashodima koji su nam potrebni za financiranje razvoja temeljem u sporazumu iz Adisa Bebe. Jedino područje u kojem komisija ni približno nije blizu ostvarivanja svojih ciljeva jest, to su rashodi, odnosno troškovi za najmanje razvijene zemlje. Dakle, 2% za najmanje razvijene zemlje, 2%, tih 2% još uvijek nije dosegnuto. E, dakle, govorili smo o afričkim krizama, ali ne smijemo zaboraviti ni druge zemlje. Sjetimo se Palestine. Tu se doista moramo postaviti pitanje. Jutro sam dobila pismo savjetnika, norveškog savjetnika za e, izbjeglice i on nam je rekao da se centri za izbjeglice koje je financirala Evropska unija uništavaju u Hebronu. Ruše se. Dakle, ima, ima jako puno kriznih područja i svatko smatra da je to područje prioritet. Svatko ima svoje mišljenje o tome. I treba pronaći ravnotežu između svih tih prioriteta. Ali kako bilo, evo, gospodine povjereniče, izvolite. Thank you. Hvala lijepo, Linda. Nema sumnje. Da, dijelim vašu zabrinutost, da se slažem s vašim prioritetima, osobito kada je riječ e, o obrazovanju. U potpunosti se slažem da nam nije potrebno samo obrazovanje. Mm, samo obrazovanje kao instrument zaštite, naravno to je nužno, već nam je potrebno kvalitetno obrazovanje. To je jedini instrument koji će nam omogućiti da djeca idu dalje od primarnog obrazovanja, da eventualno započnu sekundarno obrazovanje, obrazovanje treće razine i tako dalje. Uz vašu potporu već smo odlučili povećati naš proračun osam puta, da budem iskren. volio bih prije kraja svoga mandata Volio bih prije kraja svog mandata vidjeti da smo napravili malo više od onoga što smo predvidjeli. Ja... Ja... Doista, temeljem svojih iskustva sa terena, moram reći da je važno fokusirati se na obrazovanje. To je jedini štit od radikalizacije, jedini štit od prisilnih brakova i tako dalje. Dakle, moramo se usredotočiti na obrazovanje. Svi moramo raditi na, osvješćivanju o važnosti obrazovanja. Dakle, trebamo povezati e, dakle, obrazovanje u hitnim i, i, i teškim situacijama sa nacionalnim kurikulumom. Jako važno. Uganda. Slažem se. Uganda je doista model kad je riječ o dobrodošlici koju pružaju izbjeglicama. Zato što su odlučili dati zemlju. To je jako važno. I je li lako nam u Europi, je li lako našim zemljama slijediti taj model? Iskreno rečeno, ja <laughs> mislim da bi to bilo jako teško. Na primjer, u mojoj zemlji zemlja ima toliko malo, toliko je ograničena. Tako da moramo priznati da svaka zemlja treba slijediti vlastiti model, da treba pronaći svoj svoj konkretan i specifičan način pružanja humanitarne pomoći. Treba svaka zemlja pronaći vlastiti model. Naravno. Moj posjet u Ugandi, tijekom tog posjeta vidio sam da postoji sjajna suradnja između izbjeglica i lokalnih zajednica. Upravo zato smo se fokusirali na to kroz schemu koju imamo. Prepoznali smo ovaj proces kao najbolji proces za podupiranje i lokalnih zajednica, ali i za to da se zajednice koje je domaćin dade osjećaj i dojam da ih Europska unija podupire. To bi bilo, to je jako važno. Vi ste naglasili činjenicu da je Evropska unija manje više sama u hvatanju koštac sa tom situacijom diljem svijeta ponekad doista imamo dojam da djelujemo samostalno, da smo sami u tome. Imao sam jedno vrlo bolno iskustvo. To je bilo na samitu za Ugandu. Prije godinu dana, dakle to je bilo u lipnju prošle godine, mi smo e, prikupili pet milijuna eura od država članica i naša sredstva su bila 82% ukupne potpore koja se, se prikupila za Ugandu. Dakle, dali smo više i od Kine, i od Rusije, i od SAD-a. Gdje su drugi? Zato sam doista ponosan na svim, u svim ispitivanjima javnog mjenja građani podupiru humanitarnu pomoć kroz e, svoj mali doprinos, ali su ponosni na to, ponosni su na svoj mali doprinos i to nam je jako važno. E, Venezuela. Venezuela. Venezuela, Kolumbija. Ja razumijem razumijem što osjećate vezano za incidente koji su se dogodili u Sierra Leoneu. Nažalost, to je jednostavno nemoguće je ne vidjeti takve incidente, oni su gotovo nezaobilazni u mnogim kriznim područjima u mnogim područjima gdje postoji siromaštvo. Dakle, za nas je važno pronaći humanitarne partnere na terenu. Prije svega da bismo kroz obrazovanje i kroz druge aktivnosti spriječili ovakve incidente, ali istovremeno Važno nam je financirati projekte kako bismo dali psihosocijalnu potporu žrtvama seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Tijekom svog posjeta u Kolumbiji i u Venecueli, kao što sam rekao, mi smo najavili tamo da ćemo odriješiti nova sredstva i na našim sastancima sa s partnerima dogovorili smo se um, za neke projekte u samoj Venecueli. Bez obzira što vlada odbija uh, prihvatiti potporu ali mislim da postoji jedan tihi prešutni konsenzus zapravo. Oni su već sada prihvatili čitav niz humanitarnih organizacija na vlastitom terenu, osobito na području zdravstva, dakle u medicinskom području i, i kad je riječ o lijekovima. I tu također pratimo situaciju, ali doista snažno vjerujem, ovo je politička procjena jedan od najvažnijih e, jedan od najvažnijih koraka koji je učinjen jest nastavak e, e, procesa pomirenja. Dakle, to je jedna od najvažnijih stvari koje se događa. Kolumbija ostaje i dalje najvažniji stup stabilnosti u regiji kroz stabilizaciju u Kolumbiji, kroz proces pomirenja, možemo doći do pozitivnog razvoja u čitavoj regiji. Sada ću nešto reći na materinjem jeziku zato što bih htio se koristiti tehničkim vokabularom i terminologijom medicinskim. Mm. Igre do tema. Lida. Znači, Linda je pokrenula e, pitanje cijepiva za virus ebole. Svi znate da mi kao Evropska unija da smo se u posljednjih nekoliko godina usredotočili na stvaranje, odnosno na e, dolaženje do e, cijepiva za ebolu i odvojili smo jako puno sredstava kako bismo došli do pozitivnog rezultata, odnosno kako bismo stvorili učinkovito cijepivo. Također, zahvaljujući mojim liječničkim e, znanjima i osobno vjerujem da je cijepivo uistinu učinkovito rješenje, ali je potrebno dovoljno vremena na temelju svih tih medicinskih standarda koje moramo pratiti. Moj kolega Tedros i prijatelj e, iz Svjetske zdravstvene organizacije mi je priopćio da su oni već e, započeli proizvoditi to cijepivo i da su ga počeli e, davati ne samo humanitarnim djelatnicima nego također i lokalnom stanovništvu koje u kojima, je, u kojima su zamijećeni prvi slučajevi ebole, kako se zaraza ne bi dalje širila. Ja mislim da je to e, izvrsna, znači izvrsan, izvrsno ispitivanje slučaja, da vidimo kakvi će biti rezultati na samom terenu, ali ponavljam i ono što sam rekao u svom prvom e, izlaganju o tome. Dakle, kada govorimo o e, ne samo svjetskoj zajednici, nego kada govorimo o europskoj zajednici, možemo reći da smo puno pripremljeni u odnosu na situaciju u prošlosti. Što se tiče samog cjepiva također, ali i prvenstveno zbog toga što E, smo e, zapravo stvorili taj e, zajednički europski medicinski tim koji je spreman intervenirati i reagirati u kriznim situacijama na puno brži način u odnosu od načina funkcioniranja u prošlosti. Na taj način se može lakše spriječiti širenje epidemije. Bez obzira na to, moramo uvijek biti na oprezu, ne smijemo e, se zapravo opustiti i moramo uvijek biti u kontaktu upravo iz e, tog razloga sa svjetskom zdravstvenom organizacijom kako bismo izbjegli negativne posljedice. Ponovno na engleskom. of views. Razmjena mišljenja. Meni je jako dobro zahvaljujem vam na razmjeni mišljenja. E, bilo mi je drago čuti vaše sjajne sugestije, vaše opaske. Mi moramo se kolektivno poboljšati, mi kao Evropska humanitarna zajednica. Puno hvala. Yeah. Također ja moram vama zahvaliti jer kada smo bili u Ugandi ne samo da nas je Eko sjajno primio, već e, su nam osigurali let da posjetimo sjevernu Ugandu u koju inače ne bismo mogli otići. Drage poštovane kolege, prelazimo na 13. točku dnevnog reda. tema koja me posebno žalosti, jer ćemo razgovarati o razvojnoj suradnji Evropske unije i Ujedinjene kraljevine nakon Brexita. O tome smo već razgovarali o našem odboru. Ima tome dosta davno i tada još uvijek nije bilo u potpunosti jasno što će se dogoditi nakon Brexita. Da budem iskrena, ni sada nije u potpunosti jasno što će se dogoditi barem je to u ovom trenutku slučaj s obzirom na trenutno stanje pregovora. A razlog tomu je činjenica da pregovori unutar evropske, engleske vlade još nisu gotovi, a kamoli s Evropskom unijom. Dakle, vi znate da smo razgovarali o tome da su riješeni financijska pitanja razvoda. Dakle, e, Ujedinjena kraljevina će ispuniti svoje obveze vezano za VFO i vezano za Europski razvojni fond. Dakle, imamo i dokument e, Velike Britanije e, vezano za razvojnu suradnju sa Europskom unijom i Velika Britanija kaže da je otvorena za nastavak suradnje, ali na, na bazi od slučaja do slučaja. Dakle, želimo biti partneri na strateškoj razini, želimo sjediti za istim stolom. Ja ne znam hoće li to biti moguće, moram reći da u ovom trenutku Europska komisija nije, nije u mogućnosti sudjelovati u toj raspravi, zato što još uvijek pregovaraju sa britanskom vladom, tako da ne možemo pitati komisiju što misle o tom neslužbenom dokumentu koji je podnijela britanska vlada. Ali znate da gdje god odem u svijetu znam, gdje god otputujem znam da je Velika Britanija tamo jedan od glavnih razvojnih aktera. Oni 0,7% BDP-a posvećuju pomoći tako i doista i potiču druge, druge zemlje na svijetu da svoje obveze ispunjavaju u smislu razvojne pomoći. Dakle, što se mene tiče, izgubili smo Evropsku uniju. Ali mislim da će najveći gubitak zapravo biti na strani Ujedinjene kraljevine ako e, ne budu bili spremni surađivati sa svojim partnerima. S nama će biti e, Jane McKay e, koja će, s, kojom ćemo danas razgovarati koja dolazi iz Europskog centra za upravljanje politikama ECPDM, to je Claire Godfrey. Ona se bavi politikama i um, i u jednoj organizaciji Ujedinjene kraljevine i ona će nam reći o tome što što, o tome kako razmišljaju o ovome, koji su njihovi zaključci i kakva bi mogla biti buduća razvojna suradnja između Europske unije i i Ujedinjene kraljevine. Evo, ECPDM, predstavnik ECPDM-a, Jamesa, njemu ću najprije dati riječ. Uh, uh, Hvala lijepo Dame i gospode, hvala vam što ste nas pozvali na ovu raspravu. Ja radim za ECPDM u Maastrichtu, ali mi smo također i partneri skupine od pet razvojnih think tankova koji se nalaze diljem svijeta u Londonu, u Bonu, u Francuskoj i u Rimu. Dakle, mi pokušavamo objediniti znanja i razmišljanja i baš kao što je Linda rekla, još uvijek nije, nije nemoguće definirati stvari u ovoj raspravi. ima jako puno ne, neznanica, ali pokušat ću dati sve od sebe. pokušat ću proći kroz pet elemenata koji mi se čine ključnim i malo ću iznijeti praktičnih razmišljanja vezanih za trenutne i hitne prioritete kada je riječ o ovom pitanju. I naravno poslije ću odgovoriti na pitanja. Dakle, prvo pitanje je financiranje, zatim fokus politika, politički utjecaj i fragmentacija potpore. Što se tiče financiranja, brojke su dosta dobro poznate. Povlačenje Ujedinjene kraljevine ostavlja 50% rupe to je 1,5 milijardi eura rupe u proračunu za potporu. Ali neće biti velikog gubitka za službenu razvojnu pomoć. Naime, prema najavama, Ujedinjena kraljevina zadržat će svojih 0,7% obveza i to je jasno. Dakle, više se postavlja pitanje kamo će ići taj novac. Iz perspektive Europske unije e, to će utjecati na položaj Europske unije za 50% plus službene razvojne pomoći. Nešto će se smanjiti od tih 50% i vrlo vjerojatno će pogoditi i europski, napredak prema ostvarivanju nekih drugih obveza. Dakle, to su negativne strane negativne strane a o kojima EU mora razmišljati. Kratkoročno gledano, kao što je rekla Linda, postoji ograničeni utjecaj zato što će e, Evropska, zato što će Ujedinjena kraljevina sve svoje obveze iz postojećeg VFO-a ispuniti. A što se tiče novog VFO-a, e sada tu ovisi što će se što će se odlučiti? Želi li Evropska unija e, zadržati svoju poziciju i povećati ODA u sljedećem VFO-u? To ćemo saznati. Ako to bude slučaj, mogli bismo imati čak kao rezultat jedan globalni, dakle globalni dobitak za ODA, mm, eh, ali ovisno o tome hoće li druge države članice eh, koristiti novi, eh, novi novac za to ili će se na neki drugi način pobrinuti. Dakle, rezina globalne službene razvojne pomoći mogla bi se, mogla bi se zapravo ostati ista, samo bi bilo u različitim u različitim područjima. E, dakle, što se tiče političkih prioriteta, fokus je na najmanje na, LC, na LDC-ovima, na siromaštvu i nekim drugim elementima, ali Ujedinjena kraljevina kada bude otišla iz Europske unije Dakle, sama činjenica da od Evropska, da Ujedinjena kraljevina odlaze iz Evropske unije dovešće do toga da će se prioriteti možda malo izmijeniti i da će možda neki prioriteti nestati. Tako da će se to zacijelo događati, ali ne od danas do sutra. U svakom slučaju s vremenom nekog učinka će biti vezano za prioritete. E, također sam još nešto htio reći. Europski e, prioriteti i britanski prioriteti su usklađeni u ovom trenutku, ali to će se isto vrlo vjerojatno izmijeniti s vremenom. To znači da će s vremenom suradnja između ovih dvaju, dakle između Europske unije i Ujedinjene kraljevine biti teška, malo teža. Dakle, nakon, nakon, nakon Brexita a, jako je važno zadržati dobru razinu suradnje kako bi prioriteti ostali usklađeni, kako bi prioriteti ostali usklađeni. E, što se tiče ekspertize i znanja, to je treća stvar, e, jako se puno novca troši na to i mnogi, su zabrinuti da povlačenjem ovog inputa da će se osjetiti pad europskog napora. Mi smo za suradnju sa Evropskom unijom u tom smislu, ali ovo bi svakako moglo biti ranjiva i slaba točka za Evropsku uniju, za komisiju i države članice. Ja se nadam da će da će Europska komisija i europske države ulagati u ovom smislu. Politički utjecaj. Na globalnoj razini i Ujedinjena kraljevina i Europska unija će izgubiti na globalnom utjecaju. E, to je zacijelo već svima jasno. I zato će biti e, bliska suradnja od ključne važnosti između jednih i drugih ako žele zadržati snažan, snažan položaj na globalnoj razini. I posljednja stvar koju sam želio reći, to je fragmentacija potpore. Naime, na ovome nije veliki fokus zato što se o tome ne, ne, ne, ne razgovara i ne spominje se u mnogim dokumentima, ali moramo priznati da Evropska unija i institucije Institucije Evropske unije i ODA, ODA, e, ODA ove kojima upravljaju su jako važan kanal i e, doista je to jako važno ako se vratite na, na deklaracije koje smo potpisali, na globalno partnerstvo i tako dalje. Dakle, objedinjavanje službene razvojne pomoći je jedan od načina da se postigne bolja učinkovitost. E, što se tiče e, povlačenja Ujedinjene kraljevine, jasno je da će sredstva Europske unije biti manja. Ali se također treba postaviti pitanje gdje će Ujedinjena kraljevina usmjeriti svoj novac, možda u neke druge multilateralne instrumente. Nadamo se da do veće fragmentacije neće doći, ako naravno prioriteti ne budu usklađeni. E, sada, što se više poveća suradnja između Evropske unije i Ujedinjene kraljevine, tim bolje. Dakle, važno je osigurati harmonizaciju i komplementarnost. I što više osiguramo tu razinu komplementarnosti, tim više ćemo ublažiti moguće negativne efekte. E sada praktična razmišljanja. Ja mislim da je važno jasno iz razgovora sa službenicima, sa dužnosnicima da će, da će se suradnje nastaviti. Ne, nije sada da će sutra Evropska unija i Ujedinjena kraljevina prestati raditi zajedno na kraju krajeva. To jako, bilo bi teško, bilo bi to teško uopće izvesti. To će osobito biti slučaj na razini delegacija, veleposlanstava, budući da oni rade sa partnerskim vladama. Oni će se baviti potporama za pojedinačne sektore. I tu će suradnja ići glatko. Dakle, ima i drugih razina. Naprimjer, razina politika i definiranja politika. E, tu ćemo morati biti fleksibilniji i maštovitiji. Naravno, uvjeti će se promijeniti. A Evropska unija trenutačno ne zna kako će to izgledati. Ujedinjena kraljevina je a sada u poziciji nekoga da nešto traži, ako može nešto i ponuditi. Ujedinjena kraljevina je poslala signale da je spremna surađivati, osobito u tom neslužbenom dokumentu koji je objavila ali isto tako u tom neslužbenom e, dokumentu žele, e, govori kako e, žele imati svoj glas i svoje pravo glasa. To je osobito važno sada u nadolazećim mjesecima kada se priprema VFO. Kakvu ravnotežu naći između te želje za strateškom kontrolom i za, s jedne strane integracijom sredstava, s druge strane o tome treba raspravljati. Postoje sada različite opcije. Dakle, opcije poput trust fundova, dakle, neproračunske opcije. To je nešto čime se VFO ne bavi. Onda postoje i drugi neproračunski instrumenti kao instrument za mir. Tu možete vidjeti kako lakše se može zamisliti kako bi se taj strateški dijalog mogao odvijati. E, proračunska suradnja, ona koja uključuje proračune, to je malo teže zamisliti. To će vrlo vjerojatno biti najveći izazov. Ali se nadam da evropske institucije neće to isključiti iz razgovora, da će biti maštovite i da će razmotriti različite načine da se integriraju neki, britanski fondovi u, u, u operacije koje se financiraju iz proračuna. E sad kako? O tome se tek treba treba raspravljati ali to ne treba zanemariti. Dakle, u ovoj fazi rasprave o VFO ono što je ključno je ne zatvoriti vrata. Napredak je važan i možda se nekakvi detalji mogu unijeti u opcije, ali svakako ne zatvarati vrata. Mm, Tako da, kao zaključak bi samo dvije stvari istakno Ako EU želi uže surađivati sa Britanijom, onda mora naravno odrediti područja, a ako je suradnja u proračunu jedino što može Britanija zamisliti, ja mislim ne isključujem tu ni suradnju naravno u proračunsku, ali ako oni žele izvan proračunsku suradnju samo onda mislimo da treba naravno barem nekoliko fondova za razvoj predvidjeti izvan računa, izvan proračuna. Dakle, to je stvar za sljedeći VFO. A druga stvar je da bi usku suradnju trebali zadržati na sadašnjim uvjetima i, osigurati da ima u VFO-u i neke otvorene članke ili recimo u sporazumu o povlačenju iz Europske unije da imamo otvorene članke, odnosno pred, članke kojima se predviđa nastavak suradnje. Da, kao što smo već rekli, e, Britanija može jako puno učiniti, jako puno u suradnji i u razvoju, pomoći u razvoju za najmanje razvijene države. Jer e, to smo i danas ujutro smo već razgovarali o tome. A zatim isto tako ova nova bliskoistočna kriza i pitanje subsaharske Afrike, tu isto tako Britanija može jako puno učiniti s obzirom na svoje specijalne pozicije tamo. A sada sljedeća naša govornica je Claire Handy koja dolazi iz Concorda i da će nam govoriti sa tog iz ovog aspekta NGO-ova, nevladinog sektora, civilnih organizacija, kako vidi tu buduću suradnju nakon Brexita. Hvala lijepo što ste i nama koji smo našoj nevladine organizaciji Bond, koja je članica Saveza Kongor, dali priliku da ovdje govori. Mi naime kao predstavnici civilnog društva nemamo tako često priliku da se govorimo na ovakvom forumu. Kao što ste čuli, naša organizacija Bond je nacionalna platforma za koordinaciju rada nevladinih organizacija, imamo više od 400 članova a mi smo inače britanski predstavnici u Concordu, koji vam je poznat kao alijansa nevladinih organizacija. Ali neću sada eh, ponavljati ono što je James malo prije rekao, to je naravno sve vrlo relevantno i za ono o čemu ja mislim govoriti, ali da ne ponavljam. I de facto ću zapravo nadopunjati se sa potrebnim kontekstom ono što je James rekao i to s aspekta naravno isključivo civilnog društva i organizacija civilnog društva. Otkad e, se prošlo referendum u Britaniji, mi stalno s našim članovima raspravljamo o tome, imamo jedan otvoren dijalog šta zapravo oni žele i očekuju od Brexita. Za nas je zapravo ono polazište u svemu što misli civilno društvo o Brexitu i tu su se iskristalizirala zapravo četiri ključna područja za koja su svi zainteresirani. Jedno od njih je zapravo direktno vezan za ovo što pričao James, a to je kontinuirana suradnja s Europskom unijom. Mi smatramo da je za Britaniju jako važno, ali jednako važno i za Britaniju i za Europsku uniju da nastave surađivati na što je moguće više područja. Programskim razinama, dakle da nastavimo naš rad u okviru zajedničkih programa, zatim na razini politika i naravno uvjetima kako se može recimo surađivati usko u međunarodnom razvoju i zatim u, dakle, na politikama, ali i na razvoju jedne međunarodne agende koja je usklađena i naravno suradnja u okviru međunarodnih foruma. Ako se sve to bude usmjerilo u pravom smjeru, povezalo, imat će i jače učinke. Naravno, pitanje je jasno da li će e, zapravo je Velika Britanija svoju pomoć u razvoju usmjeravati prema svom zakonu o razvoju koji je vrlo zapravo dobro formuliran za budućnost i orijentira se prema održivim ciljevima, a Europska unija je s druge strane vezana svojim sporazumima i temeljnim aktu o osnivanju unije i o funkcioniranju sporazuma. Naravno, radeći zajedno, omogućit će i Britaniji i Uniji da povećaju svoj doseg u svijetu, dakle da mogu biti učinkovitiji i snažniji i da dalje dosegnu. A sad kao što je moj prethodnik već rekao, mi smo zaista zainteresirani i motivirani da ispitamo mnoga područja na kojima postoje fleksibilni instrumenti koji omogućavaju usku suradnju. I gdje postoje partnerstva koja ćemo pojačati standardima i ciljevima koje nas obvezuju to bi naravno mi i preferirali. To bi bilo jedno područje nastavka naše suradnje. Drugo područje, mislim, dakle da se razvojna suradnja nastavi na korist i za korist onih najsiromašnijih u svijetu. A to znači predviđa različita područja i ublažavanje klimatskih promjena, financiranje, trgovinu i sva ostala bitna područja kroz koja se to provlači. Naravno, tu treba zaštititi najsiromašnije narode i najsiromašnije države, jer inače će oni gubiti. I tu ćemo, to je recimo ono gdje ćemo mi procjenjivati tijekom pregovora kako se budu razvijali. daljnje načelo je da transferiramo naše sporazume koje smo ispregovarali o kojima se pregovara na europskoj razini i ako nisu recimo relevantni za Britaniju da budu barem da se barem usklade sa onim što pozicijama koje će biti relevantne za Britaniju u budućnosti. Primjerice, tu imate e, kao dobar primjer sve moguće ugovore o pružanju tehničke i pomoći u razvoju. Dakle, to moramo uskladiti sa onim budućim prioritetima britanske politike. Ali kao što sam već rekla, mi zapravo ovog trenutka ne znamo kako će na kraju izgledati ishod pregovora Britanije i Unije, ali pozitivan signal da je Velika Britanija objavila jedan neslužbeni dokument kojem zapravo se razmatraju različite putevi kojima bi, i kojima bi trebali krenuti kako bi Britanija i Europska unija mogle dalje usko surađivati. Govorim tu recimo o bitnim vrijednostima kao što je održivi razvoj, ciljevi održivog razvoja, agenda iz Adisa Bebe ili oblažavanje klimatskih promjena. Naravno, to je naš e, ministar vanjskih poslova u Britaniji je to i ponovio u parlamentu britanskom i to je de facto vrlo pozitivno prihvaćeno jer je većina uvjerljivo zato da se nastavi jedna uska suradnja što je to moguće duže i više i opsežnije. Evropska unija međutim nije u svom nacrtu, u svom dokumentu zapravo kojim se predviđa tog pregovora sa Britanijom o povlačenju predvidjela neke konkretne stajališta o tome što misli o nastavku suradnje sa Britanijom. Dakle, barem ne na službenoj razini, još za sada nije Unija ništa iznijela, nije objavila, najavila. Prijetnje, prijetnje naravno postoje, ali bez obzira na Brexit. Mislim da prijetnju predstavlja i činjenica da se sad puno više govori o povezivanju humanitarne pomoći i razvoja, a opet i povezivanju toga sa pitanjima sigurnosti. I to o tome se govori javno i u Britaniji i u EU, uniji puno više. Primjerice, e, prošlog tjedna je britanski premijer, odnosno premijerka, inicirala jedan prijedlog za partnerstvo Britanije i Europske unije na području sigurnosti a to zapravo ide dobrim dijelom i na teret instrumenata za razvoj i humanitarnu pomoć, a sigurnost nije nužna stvar razvoja i pomoći u razvoju. To je jedan od znakova. Slično tome i Međunarodni monetarni fond isto odaslao vrlo slične signale. Sa naime povećanjem fleksibilnosti unutar proračuna za pomoć koji se može onda vrlo jednostavno prebaciti i preusmjeriti u drug, na druga područja za recimo ostvarenje ciljeva na području sigurnosti, primjerice ili obrane ili tako. Dakle, tu se sredstva mogu vrlo lako krenuti iz prve namjene za razvoj da odu u sigurnost ili na oružanje. Dakle, vidimo, to je nešto što se događa de facto u Britaniji, ali i u Uniji. I sad dolazim do zadnjeg načela, a to je nešto u vezi sa civilnim društvom i posljedicama po civilno društvo. Evo, zbog toga je ova prilika tako važna, zato što je za civilno društvo to mogućnost da ima, da, da, da ima glas koji se čuje i to ne samo za civilno društvo u Britaniji, nego za organizacije britanskih civilnih organizacije britanskog civilnog društva i njihove sestrinske organizacije diljem Europe. Mi se nadamo da će se to dogoditi e, da nas se čuje najkasnije kad dođemo do ugovora o partnerstvu. Jer je vrlo važno da civilno društvo e, donese unese svoju stručnost u te pregovore. Drugo, drugo, drugo područje jesu posljedice po suradnju. Evropska unija e, se tu posebno zanima i posebno je zanima razmjena informacija i podataka na svim područjima. Mi surađujemo recimo u međunarodnim forumima, a to se neće promijeniti nadamo se. Mi zapravo surađujemo na izgradnji kapaciteta, izgrađujem, radimo na izgradnji našeg civilnog društva. Vidite, Velika Britanija ima zapravo najveće organizacije civilnog društva. Imamo najveće kapacitete za provođenje kampanji i najviše iskustva u tome. Dakle, mislimo da bi ta razmjena iskustava i podataka o tome bila vrlo poželjna. Ako bi se tu prerezale veze, ne bi bilo dobro ni za jedan sektor, ni u Britaniji, ni u Uniji. U svakom slučaju, kad bi se veze prekinule, bili bi slabiji, barem na neko vrijeme, a mi mislim da tu moramo intenzivirati naše napore, barem u ovom periodu e, sada, da se spremimo za post-Brexit i da se ne prekinu te veze. I na kraju pitanje financiranja. Ovog trenutka ima jako puno dvojbi i nesigurnosti glede pitanja financiranja nevladinih organizacija. Recimo, pogotovo na strani komisije tu postoji puno nejasnoća i otvorenih pitanja. Primjerice, postoje tu klauzule sa ugovorima sa nevladinim organizacijama iz eh, Britanije gdje postoji posebni uvjet za neke nepredviđene situacije i recimo tu se kaže u tom posebnom uvjetu, posebnoj uzanci ugovora da će se financijska sredstva oduzet, prestati isplaćivati e, tim organizacijama civilnog društva ako dođe do takvih nepredviđenosti, kao što je primjerice Brexit bio u trenutku sklapanja tog ugovora. Jer ako recimo Britanija prestane uplaćivati u europski proračun, onda automatski to vjerojatno znači kod takvih ugovora da ni komisija neće plaćati E, organizacije civilnog društva u Britaniji. To naravno dovodi do velike zabrinutosti među NGO-ovima u Britaniji jer smatraju da neće biti u stanju funkcionirati niti egzistira dalje. To je isto tako jedna od stvari kojim nam je jako stalo, da žele bi da se to u ovom razdoblju prije nego što Brexit stupi na snagu razjasni. Hvala nisam vidjela da su se kolege do sad javljali za pitanja, ali ja imam osobno nekoliko pitanja. Prvo je o općenitom sektoru nevladenih organizacija. Znamo da ste vi trenutno kao predstavnica više od 400, kao što ste rekli, britanskih organizacija, članica velikog, velikog saveza nevladinih organizacija Evropske unije Concorda. I sada me zanima ne znam da li je Concord prima i predstavnike NGO-ova iz e, zemalja koje nisu članice Evropske unije. I sad nas zanima da li ćete ostati dakle u mreži u obitelji europskih e, NGO-ova, nevladinih organizacija nakon Brexita. Da, Concord je otvoren. Otvoren i za članove koji nisu iz država Evropske unije. A naš bond, naš, dakle, savez, da kažemo, britanskih e, nevladinih organizacija će ostati, dakle, u konkordu i nakon Brexita. A mislim da u uvjetima o kojima ste govorili, dakle, u ovom u relacijama tih e, nevladenih obitelji, te mreže, organizacija, da će tu suradnja i posao ići kao i do sada da ćemo ostati dakle umreženi i povezani. Mi Britaniji je zapravo mnoge inicijative u zajedničkim akcijama poduzela jer jednostavno nas ima puno i mi smo do sada utjecali na puno stvari, već smo spominjali kapacitete i iskustvo u kampanjama, međutim, naravno, nakon Brexita ćemo nešto manje moći djelovati na europskoj razini, ali ćemo povezani. Hvala. Sada nešto za Jamesa. Naravno, moja stajališta o ovim ključnim stvarima su vrlo slična vašima. Pa me zanima da nam nešto kažete o praktičnim implikacijama na terenu. Kako će izgledati to nakon Brexita, recimo, u zemljama u razvoju? Da li će delegacija Europske unije tamo koordinirati sve humanitarne napore i napore pružanja razvojne pomoći ili kako će to izgledati nakon Brexita. Da li će onda britansko osoblje tamo sudjelovati u tome zajedno sa e, delegacijom Europske komisije ili će čak e, negdje preuzeti Europska delegacija vodstva. Zatim me zanima šta je sa ovim razdobljem nakon kotonova, šta je. Jer vidite, uglavnom zemlje AKP prostora koje su obuhvaćene post Kotonovskim ugovorom su uglavnom zemlje koje su nekad bile u kolonijalnom odnosu sa Britanijom, Francuskom i tako dalje evropskim zemljama. I sad e, njima tamo uopće nije jasno šta će se dogoditi kad Britanija bude izvan ovog ugovora iz Kotonua, odnosno onog što slijedi kao post Kotonu, što na čem se radi. Dakle, kako vi to zamišljate, kako će to izgledati na terenu? Dakle, na terenu. mislim da bi moja analiza izgledala na sljedeći način. Mislim da će se britansko predstavništvo tamo koordinirati sa europskom delegacijom kako su to do sad činili i Norveška i Švicarska koje su mnogim stvarima posebno usko vezane za Evropsku uniju, ali nisu punopravne članice. Dakle, tu je recimo do sad su oni se sektorski koordinirali svoje djelatnosti ovisno o kojem je području riječ, ne znam, zdravstvo javno ili već šta je bilo. I Evropska unija je očito u nekim trenucima, onda ih isključi jer ostavlja razrješenje nekog pitanja, diskusiju ili donošenje odluke samo za krug e, članica Evropske unije. Ali uglavnom u koordinaciji se po sektorima Norveška i Švicarska uglavnom uključuju sve. I tako će mislim isto biti i sa Britanijom. Vidite da ih se recimo uključuje čak i kod razrješenja nekih financijskih, proračunskih pitanja. I mislim da je taj model kako se do sad obnašalo prema Švicarskoj i Norveškoj, da će to biti dobar model i uzor za rješenje odnosa s Britanijom. Evo recimo ja sam e, nedavno razgovarao sa britanskim službenicima i diplomatima koji su diljem Afrike raspoređeni i oni su govorili o recimo afričkim mirovnim snagama i onda su raspravljali o tome kako će oni sudjeluju recimo u ovim dosadašnjim zajedničkim jedinicama za stabilizaciju i mir u Africi, u raznim zemljama gdje, e, gdje su raspoređene trupe Europske unije. I sad Britanci koji su u tom sudjelovali se nadaju da će i dalje ostati u tome, jer Britanija je skupa sa Francuskom bila do sad uvijek veliki igrač i vrlo važan faktor u tom području. I mislim da Britanija tu može samo nadopuniti evropske napore i ono što Evropska unija želi podići, postići u Africi. A mislim da je Afrička unija koja šalje najviše snaga na teren za čuvanje mira i stabilizaciju mnogih situacija računa da će to tako biti, da će Britanija ostati blizu. A sad sporazum iz Kotonu, a i post Kotonu, mislim da je sad to ovo što ću reći čista hipoteza, ja ću malo više pretpostavljati i pogađati šta bi moglo biti, ali ne znam naravno fiksno. to nije dio evropskih ugovora. Vi imate jedan međunarodni ugovor, to je ugovor iz Kotonua, s jedne strane države AKP prostora, ali to se može i promijeniti. Imamo i novih država koje su recimo se su potpisale i pridružile sa AKP državama, državama i uz malo mašte i malo odvažnosti, mislim da bi se isto moglo dogoditi na evropskoj strani. Ali dobro, to su sad puke spekulacije. Ako želite govoriti o evropskoj suradnji sa državama AKP-a, onda bi zapravo mogli pozvati sve evropske države da u tom sudjeluje. Samo to treba će vjerojatno još nešto vremena proteći da se stigne do toga vidim da bi mnoge zemlje članice tu okljevaju malo oko toga, a s druge strane mi znamo da su da je Britanija bila tu vrlo važan faktor i da je skupa sa Francuskom jako zagovarala upravo taj ugovor iz Kotonua, suradnje sa državama AKPE i predviđala šta će biti u postkotonu razdoblju. A sad pitanje ove proračuna. Vidite, ovo budžetiranje nije prvi puta predloženo i do sad je uglavnom odbijano. Ali možda je sad pravi trenutak da Europski fond za razvoj ne držimo u proračunu i da ga ne predviđamo samo u proračunu, nego da pogledamo recimo na moguću vrlo usku suradnju e, između dakle samog fonda solidarnost, fonda za razvoj i novaca iz drugih izvora. Vidite, zemlje članice su sve, ako one budu htjele biti ovako maštovite, da kažemo, moći će se pronaći maštovita rješenja kojima će onda i Britanija ostati u razvojnoj suradnji prisutna no to će biti jedna stvar koju će morati se riješiti među vladama. I sad jedino ako bude političke volje, onda će se to riješiti. A Velika Britanija je, e, bi željela onda zadržati svoje mjesto za stolom, to znači kod donošenja odluka ako bude sudjelovala i u tom financiranju, naravno, ali to će se vidjeti, ovisit će o političkoj volji. U svakom slučaju hvala vam puno što ste nam se pridružili danas na sastanku odbora. Okay, colleagues, last item Poštovani kolege, posljednja točka dnevnog reda, 14. za danas. digitalizacija za razvoj, smanjenje siromaštva kroz, uz pomoć tehnologije. Odlučili smo se da ćemo napisati samo inicijativno mišljenje o toj temi i zato smo pozvali danas neke stručnjake. Naš izvjestitelj je Bogdan Venta, izvjestitelj za ovo izvješće. Prošli tjedan kad smo bili u Ugandi, vidjeli smo kako se koristi moderna tehnologija za osposobljavanje, osposobljavanje kroz virtualnu stvarnost i to u najudaljenijim i najzabačenijim krajevima Ugande. Oni su se bacili na osposobljavanje putem virtualne stvarnosti. Dakle, nemaju druga sredstva za osposobljavanje mladih ljuda, pa koriste virtualnu realnost za to. Dakle, evo, to, to, to smo doživjeli prošli tjedan. I svi znamo to rade mobilni telefoni u, nekim od najsiromašnijih zemljama svijeta. prije nekoliko godina, kada sam prvo, kada sam prvi puta otišla u Afriku, mislim, tada je bilo jako skupo održavati takvu tehnologiju, i infrastrukturu, a danas i u najudaljenim, najzabačenim dijelovima Afrike možete telefonirati mobitelom. Ja sam rekla svom mužu da je ponekad veza bolje nego u središtu Londona. E, jer kad imate jako puno ljudi na mreži, onda to bude ponekad i loša mreža. Dakle, Europska unija, kao i države članice, e, podupiru digitalizaciju kroz e, infrastrukturalni trust fund između Europske unije i Afrike koji je uspostavljen 2007. godine kao i kroz DCI i EDF. ideja je pokazati potencijal digitalizacija. Dakle, s nama je Bjorn Richter, on je šef sektora za projekt Digitalni razvoj i on dolazi iz Njemačke, a tu je i Arti Hola, on je glavni tajnik MEA, to je udruženje satelitskih operatera. Dakle, EMEA, vi ćete nam reći što je to. Reći ćete mi što znači ova kratica i to je gospodin Erik Bon iz Europske komisije koji će nam reći što radi glavna uprava DEVKO po ovom pitanju. Najprije gospodin Richter ima riječ, izvolite. Ovo je prva razmjena mišljenja, mi nemamo dokument, ovo je čisto informativne naravi, jer prije svega moramo identificirati, to jest odrediti ona područja gdje će učinak biti najveći. Tako da u sljedećoj rundi financiranja Razgovarat ćemo o novom Europskom fondu za održivi razvoj. Dakle, postavlja se pitanje gdje će ići novac, novac iz tog fonda. Treba ići tamo gdje je najpotrebniji. Gospodine Richter, izvolite. Hvala lijepo. Veliko je zadovoljstvo govoriti pred vama danas i jako je zanimljivo da evropska razina pokazuje interes za ovu temu i nakon zaključaka vijeća prošle godine to se a, još jedan je potvrdilo i drago nam je da sa našim iskustvom možemo pridonijeti ovoj raspravi. Dakle, mi smo savjetnici Njemačkog ministarstva za digitalizaciju i kada kažem ekspertiza i naša ekspertiza prije svega mislim na to djelovanje. Dakle, Dakle, njemačka razvojna suradnja, tu postoji e, strateški dokument. Taj strateški dokument e, sastavljen je za prethodne tri godine i zapravo se pokušava digitalizacija iskoristiti za održivi razvoj. Mi e, doista vjerujemo da je budućnost razvojne suradnje digitalna i mi vidimo jako puno potencijala za učinkovite procese, ali isto tako vidimo i jako puno primjera gdje se ova tehnologija već koristi. Dakle, ovo je nova e, tema, ali za razvojnu suradnju u Njemačkoj bilo je važno definirati pet područja za koje je smisleno, koje je smisleno obuhvatiti i gdje je smisleno primijeniti digitalizaciju zato što će ona u tim područjima najbrže ostvarivati rezultate. Dakle, prvo je digitalna inovacija, e, zatim druga područje je osnaživanje demokratskih procesa, Zatim um, vidite treće je pomoć raseljenim osobama i četvrto i peto kao što ste mogli vidjeti na slajdu. Dakle, što se tiče provedbe, mi možemo reći da digitalizacija postaje sve važnija u portfelju razvojne suradnje. Imamo također i provedbene projekte. 193 projekata sa digitalnim komponentama u 80 zemalja diljem svijeta. E, imamo prioritetne sektore, a to su dobro upravljanje, a gospodarski razvoj i otvaranje radnih mjesta, te zdravlje i obrazovanje. A e, to su ujedno i e, sektori koji su najtraženi. Činjenica jeste da razvojna suradnja nije nešto, nije područje koje se percipira kao područje u kojem nastaju inovacije. Što se trenutačno koristi. To su e, sustavi e, upravljanja znanjima, digitalni sustavi upravljanja znanjima, digital knowledge management, zatim socijalni mediji, GIS sustavi, e, management information systems, dakle informativni programi upravljanja, dakle aplikacije pametnog telefona, velike podaci i takozvani blockchain kao vrlo poticajna tehnologija ali ovih prvih pet tema više se koriste od drugih, a druge ćemo samo vidjeti jesu li prikladne i um, što će se dogoditi s njim u smislu promjene uredbe. Mi znamo da se digitalizacija mora prevesti u projektima i zato smo donijeli pet različitih projekata, odnosno želimo vam prezentirati pet različitih projekata koji pokazuju potencijal digitalizacije koji mi koristimo u našem razvojnoj razvojnoj suradnji. Dakle, prvi, uspješan projekt jest inicijativa G20, takozvani e-skills for girls, tako se zove projekt. Dakle, G20 pod predsjedništvom Njemačke želi poticati digitalnu inkluziju djevojaka i žena. Taj protokol je proveden odnosno proveo ga je takozvani hekaton. Dakle, ponte je bila iskoristiti dobre ideje za digitalnu inkluziju žena i djevojaka. E, također smo u ovom projektu surađivali sa UNESCO-om došli smo, dakle napravili smo neku vrstu toolkita o boljoj digitalnoj inkluziji žena i djevojaka. Taj toolkit nosi i upute za start-up sustave i također smo uspostavili portfelj sa drugim državama G20 e, kad je riječ o internetskoj stranici eSkills for girls. Dakle, Unilever, SP, i Siemens e, pridružili su se članicama G20 u ovom projektu. Dakle, radi se o protokolu koji je potpisan prošle godine, a koji je već implementiran na terenu. E, I to sa različitim kampovima, edukativnim e, radionicama i razvojem kurikuluma na međunarodnoj i nacionalnoj razini. Dakle, projekti su provedeni u Mozambiku, Južnoj Africi te u Ugandi. Zatim, druga, druga, drugi primjer i druga rasprava vodi se vrlo često vezano za takozvane start-upove. Digitalni start-upovi smatramo da ih treba podupirati, ali ne samo podupirati putem sustava potpore za startupe, već i, i same industrije. Dakle, treba također podupirati pruženju usluga. Ušli smo u suradnju sa, osam različitih e, poduzeća, SAP, Bitkom, IBM, Siemens, to su oni koji jako dobro poznajete, ali e, tu su i afrička poduzeća kao Afrika Ferain i šoka, to je socijalno, dakle, sustav za potporu socijalnom poduzetništvu. Dakle, to su e, mreže, dakle ova mreža se trenutno provodi u Keniji i u Nigeriji, ali i u Gani i u Tunisu. Cilj je podupirati startupove, ne samo startupove, već i čitav ekosustav kako bi u konačnici startupovi mogli iznijeti vrlo korisne ideje, donijeti vrlo korisne ideje za inovativni razvoj. Tu smo raspravljali i o rizičnom kapitalu, i o poslovima i obvezama tvrtki na terenu. Dakle, jako je, mi smatramo da samo zajedno sa privatnim sektorom start-upovi i vlada mogu stvoriti održivi okoliš. I dolazimo do treće ideje koja se odnosi na zdravlje. Zajedno sa Njemačkim institutom mi u zapadnoj afričkoj regiji podupiremo sustave e, sustave za zaštitu od pandemije i zdravlje. Dakle, radi se o slučajevima kada imate epidemiju, pa onda se na slučajeva epidemije treba dati i donijeti brzi i dobar odgovor. Dakle, to se već koristilo prošle godine kada smo imali pandemiju u zapadnoj Africi, a sada se koristi i implementira sa drugim sustavima i u drugim područjima gdje se to pojavljuje. E, vrlo često kada govorimo o digitalizaciji spominjemo i dronove. E, dron, rasprava o dronovima je stručna rasprava. E, mi provodimo dva pilot projekta u dvije zemlje i pokušavamo vidjeti na koji način se mogu koristiti dronovi. Imamo jednu ideju u Tanzaniji. Dakle, ideja da se lijekovi kao što su na primjer ili na primjer krv mogu putem dronova dostavljati u ruralna područja. Dakle, to je, dakle, sa DHL-om, ali i sa tanzanijskom vladom radimo na tim projektima. Ako je ovaj projekt bude uspješan, onda ćemo imati put i način za dostavu lijekova u ruralnim područjima i u područjima koji su pogođeni sukobima. Ovo smo započeli u Tanzaniji, ali naravno da ima još jako puno područja koje nam mogu biti zanimljiva. Ja... Dakle, treba raditi na tome da se olakša implementacija dronova, korištenje dronova. Da, da, bi to bilo, da bi to bilo moguće treba imati zakonodavni okvir, a to je na primjer Ruanda učinila jer se danas, legalno koriste dronovi a, u a, Ruandi. Dakle, to je inicijativa koja je proizišla iz tajništva za zapadnu Afriku. A ja mislim da je to jedna od najboljih panafričkih inicijativa koje a, doprinose digitalizaciji u svrhu razvoja i kolege koji su došli sa Afričkog samita pokazale su da postoji veliki interes vlada, afričkih vlada. Ovo je doista relevantno pitanje. I treće pitanje, odnosno četvrta ideja, jest um, e-upravljanje. Sustavi e-upravljanja mogu se koristiti za više uh, učinkovitosti, za bolju transparentnost. Naši partneri u Bangladešu s njima koristimo, to jest uh, provodimo ovaj program Cilj je um, osigurati više transparentnosti pravosudnoj reviziji, učiniti to, učiniti zapravo nadležne odgovornima i naravno osigurati da sve pute bude e, dostupno na internetu. Dakle, ovdje imamo pregled sudskih slučajeva, onda imamo um, imamo pregled sudske prakse, zatim informacije sa suda i ovo je projekt koji, se, koji je zaživio i koji se u Bangladešu svakodnevno koristi. Ovo su samo primjeri, ali ti primjeri su zaživjeli. Dakle, kada razgovarate sa ministrima i kada razgovarate sa nadležima, jako je korisno imati primjere da im pokažete što se sa digitalizacijom može učiniti. posljednjih pet godina došli smo do zaključka da je digitalizacija za razvoj, da su joj potrebni novi partneri. Ne samo vlade, već i drugi. Dakle, stara razvojna suradnje, i stari oblici razvojne suradnje više nisu dovoljni. Ponekad treba, treba napraviti prilagodba, ponekad treba naći nove oblike. Da, tehnologija može doći do novih ciljnih skupina, osobito u ruralnim područjima i, i, do, do, do ranjivih skupina, ali potrebno je vrijeme, potrebne su vještine i potrebni su resursi da bismo došli do rješenja koje se prilagođe na svakoj situaciji. Dakle, neke zemlje koje su već provele digitalizaciju kao Kenija ili Južna Afrika ili neke druge, vrlo često nisu e, svjesne potencijala koje digitalizacija ima za pomoć u ruralnim područjima, ali zato bi im trebalo ukazati na taj potencijal. E, digitalni projekti su između ostaloga i traženi. Ja sam radio u Pakistanu prije godinu dana i Pakistan želi digitalnu potporu. Oni znaju što je standardno da žele se uključiti u globalnu digitalizaciju. Mi smo u Njemačkoj o tome raspravljali, to je, svjesni smo da je to realnost u Pakistanu i da je i tamo potreban drugčiji pristup. Naime, digitalizacija je nešto što ne poznaje granice. kako krenu, što, što, što u budućnosti? Koji je naš odgovor? Mi trenutačno uspostavljamo nove digitalne projekte, dakle bavimo se novim tehnologijama kao blockchain, pokušavamo vidjeti kako bi se on mogao koristiti. Svi govore o blockchainu, to je jako trendi, ali nije u potpunosti jasno koje rješenje može pružiti blockchain i koje se rješenje mogu eh, primijeniti diljem svijeta. Eh, tražimo, i nove sporazume u partnerstvu. Eh, također sa Impact Alliance-om želimo surađivati, to je globalna mreža diljem svijeta mm, i to je novi partner u ovom sustavu kojeg treba vrlo ozbiljno shvatiti. Oni su doista veliki igrači u digitalnom svijetu i ne smije ih se zanemariti. Dakle, novi digitalni digital department, dakle, odjele za digitalizaciju. Potrebno je novo osoblje, javljuju se, javlja se čitav niz novih agencija gdje se upravo ovakvi odjeli za digitalizaciju stavljaju kao prioritet. I postoji još nešto što je zanimljivo za raspravu. Giz je odlučio proj provesti ne meaning um, this is not a question um, if digital should be implemented uh, like, uh, like other topics, but the issue is that... Dakle, Gizovi projekti moraju koristiti digitalne e, instrumente kao standardne procese. Ako ih ne koriste, onda moraju objasniti zašto to ne koriste u budućim programima. Dakle, ova četvrta tema je nova za njemačku razvojnu suradnju, ali to je taj pristup koji je važan kad je riječ o mainstreamingu. Mi više ne smatramo da je digitalizacija neki fini instrument, dobar instrument, već je nešto što zahtijevaju partneri već od nas, nešto što moramo ostvariti Mi, dakle, 193 projekata, njih moramo dovršiti, to je veliki zadatak, ali u svakom slučaju to je nešto čime ćemo, se baviti u naredne dvije godine. Možda ćemo se za dvije godine opet ovdje na, naći i moći vam objasniti i iznijeti rezultate. Imam pitanje, što je to blockchain? ne, pa, pa ako nam to možete objasniti. Blockchain, dakle postoji različite tehnologije kao fintech, a e blockchain se vrlo često e, koristi kada je riječ o, kada je riječ o potencijalu tehnologija. Radi se o posebnoj tehnologiji koja pohranjuje odluke i informacije na različitim računalima i može, se, može ju se ući u trag. Dakle, materijal je takav da mu se može ući u trag, ima različite oblike. Dakle, blockchain, dakle, kada se raspravlja o blockchainu u Europskoj investicijskoj banci, naime, o tome se raspravlja kao o nečemu što ima potencijal da postane novi financijski sustav, zato što može omogućiti to da svaka osoba na svijetu ima bankovni račun, a da istovremeno ne mora otići otvoriti bankovni račun. Dakle, osoba u, u ruralnom dijelu Tanzanije ima bankovni račun na svom mobilnom telefonu. Evo, to je budućnost. Eto, kako doći do toga? Time se bavi razvojna suradnja. Dakle, to je vrlo, to je tehnički, tehnički instrument, vrlo je ambiciozan. Dakle, on zahtjeva puno energije, e, zato što zahtjeva jako puno informacija, ali je, potencijal je ogroman. Dakle, potencijal je ogroman kada govorimo o financijskom sektoru. Mislim da sam nešto shvatila, ali ne možda posto So it's like um, it's, it's a kind of way of... Dakle, dobar... Evo, blockchain se koristi, projekt blockchain u Gruziji. Tako da se predmeti na sudu u ovom trenutku pohranjuju u digitalne fajlove. I kad, ako to radimo sa blockchainom, a oni to čine, vi zapravo omogućavate pravosudnom sustavu dajete mu e, neku vrstu mozga kojeg se ne može izbrisati. Dakle, to ste unijeli u blockchain, imate ga na različitim, e, u različitim oblicima, u, na različitim računalima, ne možete ga izbrisati. Tako da e, imate zapravo arhivu koja je, u kojoj možete ući u trag. Evo, na primjer, u Latinskoj Americi, u Argentini, zemljišne knjige se na taj način uređuju. Dakle, svatko može vidjeti e, zemljišne knjige. Ako ima bilo kakvih izmjena u zemljišnim knjigama, vi možete vidjeti tko je unio izmjenu, zašto je unesena izmjena. Dakle, sustav je puno transparentniji. Ovo je tehnička implementacija. I vraćam se na prvo, prvi odgovor na pitanje. To su tehnički instrumenti, to, su, to je tehnologija koja se tek treba iskoristiti i treba se tek vidjeti koja, je njihova vrijednost u razvojnoj pomoći um, i razvojnoj suradnji. Vrlo često se na to gleda kao na tehnologiju koja može izmijeniti budućnost. Ali mi smatramo da se blockchain tek treba dokazati. Treba tek vidjeti je li to rješenje koje ima dodanu vrijednost u, kontekstu o kojem mi govorimo. U svakom slučaju to još uvijek nije sigurno. Hvala lijepo. Idemo na drugog govornika. Gospođa Hola. iz glavnog tajništva. Iz eh, SOA. Eh, eh, hvala lijepo predsjediteljice. Predsjednice, hvala gospodine Venta. Da, mi smo S.O.A i e, objedinjemo operatore iz Europe, Afrike i e, Bliskog istoka. Dakle, mi smo satelitski operateri koji omogućavaju telekomunikacijske usluge diljem svijeta. To sam samo htjela reći ljudima e, u ovoj, u ovoj, sali. Naime, najuspješniji satelitski operateri na svijetu su evropska poduzeća. Dakle, vi, srednji, srednji istok i Afrika, to ste spomenuli. Recite, izvolite. Dakle, mi razgovaramo sa donositeljima politika i mi želimo osigurati da oni u potpunosti razumiju različita tehnološka rješenja, zato što ima jako puno danas inovacija i nije uvijek e, lako sve to shvatiti. E, zato vlade i donositelji odluka mogu donositi odluke koje su e, informirane i koje će naravno najbolje odgovarati njihovim regijama i njihovim potrebama. Pa svjesni smo okrutne stvarnosti, svjesni smo nejednakosti koje pogađaju različite ljude na svijetu i potpuno je jasno da je digitalizacija ključ i rješenje za to. Dakle, 4 milijardi ljude, milijardi nema pristupa internetu danas, a glavni razlog za to jest nedostatak komunikacijske infrastrukture i e, dostatak takve vrste strukture u nekim zemljama. Naši sateliti su e, u svemiru, što znači e, da jedan satelit može vidjeti i može pružiti usluge jednoj trećini površine našeg planeta. I naravno da tim e, dobivamo puno prednosti. Prije svega satelitska komunikacija ne diskriminira, između, ne naprave diskriminaciju između ljudi, bez obzira žive li oni u e, područjima koje su gusto naseljene, na otoku, u planini ili tako dalje. Dakle, E, trošak e, konekcije e, osobe u ruralnim područjima i trošak povezivanja osobe u urbanom području apsolutno identičan. Sve što vam je potrebno da se povežete sa satelitom je satelitski, satelitski tanjur koji zacijelo poznajete jer ih neki imaju na, na, na kućama, a i, na, i modem, modem, modemska kutija. E, Do, doseg e, satelita e, čini satelit vrlo um, očitim rješenjem kada je riječ o osiguranju konektivnosti u različitim zemljama. No to je nevidljiva infrastruktura koja, koja je bazirana u svemiru i upravo zato ljudi nisu svjesni prednosti ove satelitske tehnologije, niti su svjesni toga kako to funkcionira u praksi. Naime, moji članovi su omogućavali konektivnost, odnosno povezanost u različitim dijelovima svijeta u posljednjih 20 godina. Naravno, u međuvremenu je tehnologija napredovala, bilo je jako puno inovacija i imamo čitav niz različitih usluga koje se danas nude. Velika raznolikost. Ja se nadam da slike govore više od riječi, zato sam donijela tri slajda. Željela sam vam pokazati kako neki od naših članova uvode nešto novo i čine razliku. Dakle, prvo, jedan je primjer digitalna i financijska inkluzija, zato što se radi o pristupu bankovnim računima i financijskim i, novčanim transakcijama, što je naravno preduvjet za ekonomski rast. rast. Dakle, ovdje vidite e, mobilne jedinice financijske financijske koje su povezane sa satelitom i to je zapravo rad Meksikanaca, odnosno Meksičke vlade koja je na ovaj način osigurala pristup jako velikog broja ljudi u udaljenim područjima, njihovim bankovnim računima i financijskim transakcijama. Dakle, oni zahvaljujući ovome mogu napraviti bilo kakvu transakciju, ponekad primaju novac koji im šalju rođaci iz razvijenih zemalja putem Western Uniona ili nekih drugih također na taj način zapravo sudjeluju dio su digitalnog svijeta. Slijeda, sljedeći slajd je o e-zdravlju. Ova slika vam pokazuje plutajuću bolnicu koja je povezana sa satelitom. Ova konkretno bolnica nalazi u Bangladešu. To je zapravo brod koji plovi uz bangladešku obalu. Dakle, radi se o e, tako reći bolnici na terenu, dakle putujućoj bolnici gdje ljudi dolaze radi liječenja, radi e, konsultacija ili čak nekih manjih manjih zahvata i doktori koji su na brodu putem satelita mogu razmjenjivati podatke, slati biometrijske podatke ljude, dijagnostičke podatke dobivati i slati međunarodnim bolnicama ili bolnicama koje se nalaze u prijestolnici ili bilo gdje drugdje u toj zemlji i na taj način pomoći ljudima. jako je lijepo vidjeti da, zapravo i treba znati da bez ovakvog rješenja te zajednice, ljudi koji žive u uvjetima koji ne omogućavaju nikakvu dijagnozu, a kamoli, liječenja. Dakle, ovakvo rješenje donosi dramatično poboljšanje u njihovim životima. I budući da brod putuje, odnosno plovi između otoka uz obalu i vraća se na ista, i vraća se na ista mjesta, osiguran je kontinuitet. Dakle, rješenje se, dakle, ovo se rješenje zove SatMed platforma, i mislim da... E, vidite, na, na slajdu možete vidjeti u kojim se zemljama koristi ovako rješenje. To su zemlje iz Afrike i iz Azije. I posljednji primjer, mobilna konektivnost, odnosno povezanost. Mi znamo, dakle, kada stavite mobilni telefon u nečiju ruku, mi zapravo ni ne znamo što će, taj, što, će, što, će on učiniti za tu osobu, kako će utjecati na njihov život. To može biti poljoprivrednik koji prodaje putem mobilnog telefona svoje proizvode, to može biti netko ko će svog muža, ženu ili dragu osobu nazvati putem telefona. Dakle, da bi to bilo moguće, vi trebate ili, morate imati ili mobilne stanice, odnosno tornjeve, iz urbanih područja vani prema ruralnim područjima, znači treba osigurati tu udaljenost, pokriti tu udaljenost ili naći drugi način da se oni povežu s internetom. I ovdje možete vidjeti kako je mobilna povezanost osigurana satelitom morate biti svjesni da većina mobilne povezanosti na koju možete naići izvan urbanih područja u Africi, Aziji i tako dalje je gotovo uvijek osigurana satelitom, samo vi to ne vidite. Dakle, u, na, ovom primjeru satelitski operator je postavio tanjur, izgradio je mobilnu stanicu, naravno potrebni su i solarni paneli radi struje, jer je struja važna. I ono što je važno jest osigurati ovakvu vrstu infrastrukture, odnosno osigurati neku vrstu ograde, odnosno zaštite kako bi oni bili trajni. Evo vidite na desnoj strani prvi e, poziv koji je uspostavljen na toj instalaciji, na toj infrastrukturi, to je Kongo, 200 ljudi. E, od nulte e, povezanosti je u nekoliko tjedana došlo do 3G mreže. Dakle, ove primjeri koje ste vidjeli su jako dobri projekti koji su osigurali evropska poduzeća, ali sada se postavlja pitanje kako to povećati i kako učiniti održivim. Što mi možemo učiniti, koje odluke donijeti kako bi to postala stvarnost za 4 milijarde ljudi, milijarde ljudi koji doista nemaju ništa. Nije dovoljno prepustiti tehnologiju da odigra prepustiti joj da odigra svoju ulogu. Potrebne su konkretne akcije a najvažnije i prvi korak jeste raditi na osvješćivanju, na osvješćivanju donositelja odluka, da oni budu svjesni što su nova tehnološka rješenja i kako se mogu primijeniti. To je naravno relevantno za satelit koji, kao što sam rekla, nije vidljiv, ali to vrijedi i za druge inovacije, kao na primjer Y-gig. Svi ste čuli za Wi-Fi, ali što je Y-gig? E pa to vam je sljedeća generacija Wi-Fi-a koji će omogućiti ljudima da primaju zapravo da imaju kapacitete koji se mjere u gigabajtima. Dakle, vrlo, ta, promjena će se dogoditi vrlo brzo. Nažalost, daleko od očiju, daleko od srca. To, se, e, to vrijedi i za, satelit, za satelite jer je to nevidljiva infrastrukture. A ako donositelji odluka nisu svjesni dobrobiti koje može pružiti satelitska tehnologija, onda niti neće donositi politike koje uključuju korištenje takvih tehnologija. Dakle, ono što moramo učiniti jest e, osigurati dostupnost ove tehnologije, financijsku dostupnost i konkretnu dostupnost, a to počinje od toga da smo svjesni što nam ova tehnologija donosi i da smo svjesni da ona može pomoći. Dakle, sa ovakvom, bez ovakve tehnologije neće biti gospodarskog rasta u udaljenim područjima. Iako imamo stotine primjera poput ovih koje sam vam prikazala, nažalost, u mnogim zemljama nije moguće razviti ovu vrstu tehnologije iz financijskih razloga, a postoje također i regulatorne barijere. Te e, regulatorne barijere proizlaze iz nepoznavanja. Kada bi e, donositelji odluka znali kakav se gospodarski rast može ostvariti korištenjem ovakvih tehnologija, e, onda sigurno ne bi postavljali regulatorne prepreke. Jedan od primjera je zato recimo vrlo visoke pristojbe za licencu za rad. Ako neki recimo operater želi e, mora plaćati recimo za svaki pojedini satelitski tanjur, dakle odašiljač i prijemnik posebnu pristojbu koja je ogromna, on naravno će ili morati svojim korisnicima svojih usluga podići cijenu ili ako ne bude to mogao naplatiti će odustati od kompletnog tog posla i i od investiranja u to, a u udaljenim izoliranim područjima nema druga solucija nego samo sateliti. Prema tome vidite, to je onda propuštena prilika za dotičnu zemlju, za njen gospodarski rast. Druga stvar je da se financiranje mora učiniti pristupačnim. Vidite, kod te pristupačnosti često postoji ona kriva pretpostavka nema infrastrukture i gotovo, ali treba zapravo Eh, osigurati financiranje da se izgradi infrastruktura. Međutim, sa satelitskim eh, prijenosima mi de facto imamo najskuplji i najvažniji dio infrastruktura, to su sateliti u svemiru. I mi smo to i objasnili komisiji, rekli smo im, dakle, nije bitna samo infrastruktura, jer kod satelita je najvažnije već postavljeno u svemiru orbitu oko zemlje, ali je e, stvar u pristupu toj infrastrukturi, a to je recimo satelitski tanjur, dakle prijemnik odašiljač i sami modem i male kutice su to i to sve nije skupo kad to usporedite recimo sa infrastrukturom polaganja optičkih kablova, to je užasno jeftino. E, košta neizmjerno puno manje i to smo objašnjavali. Po našem mišljenju moramo surađivati sa vladama zemalja u razvoju kako bi osigurali da dugoročni programi socijalne inkluzije budu lansirani i da se provode kako bi se općenito socijalni e, ciljevi provodili. Bez obzira bilo to e-učenje, e-poljoprivreda, bilo šta što zamislite, jer e-komunikacije, bilo šta je to, daje upravo onaj okvir u kojem se inovacije mogu razvijati. Oni pozivaju lokalna poduzeća da svoju povezanost pretvore u jednu zapravo vrijednost i svoju sposobnost da zadovolje potrebe lokalnih tržišta. A oni su ti koji najbolje znaju šta tu može ići i šta se najbolje usplati raditi. Ovdje vidite fotografiju zapravo, e, vidite jedno postrojenje satelitskog odašiljača prijemnika koje su sve lokalne snage izgradile i postavile. Dakle, vidite, sa tim stvarima vi otvarate još čistava niz drugih radnih mjesta i dajete priliku svima koji se na to priključe za čitav niz drugih e, mogućnosti i šansi koje će im se otvoriti. Još jedna zadnja stvar koju trebamo biti svjesni, to je nešto što je pouka koju smo mi izvukli iz onog naše suradnje s vladama diljem svijeta. Rekli su nam da mi moramo birati, mi se moramo sad fokusirati na 5G mrežu, mi se ne možemo fokusirati na digitalni jaz. E, a ili ne možemo razmišljati o budućnosti, a mi mislimo da je to totalno krivo. Ne možemo birati. Postoje različite digitalne prioriteti, ali oni su svi prioriteti, prema tome ne moramo tu uvoditi neku rang listu ili konkurenciju među tim ciljevima. Jer i 5G spada zapravo u produženu digitalizaciju i samo će ubrzati i poboljšati mogućnost gospodarskog razvoja i mislim to i što se tiče investicijske politike i regulatorne politike kao i čitavog spektra donošenja odluka je tu vrlo bitno sve gurat naprijed i zastupat, sve te ciljeve. I na kraju da vam kažem, to je jedna ogroman izazov, ali je jedna sjajna prilika da se popravi život svim tim ljudima, a parlament tu treba odigrati ključnu ulogu. Vi predstavljate glas naroda, E, što je najvažnije, pogotovo glas onih ljudi koje mi ne možemo čuti i da to nisu uvezani, nisu povezani, nisu umreženi. Prema tome, vi učinite, morate učiniti sve što možete kako bi razvili ovaj sektor i mi gledamo i očekujemo da vi donesete prave odluke za politike budućnosti. Bili u Ugandi, vidjeli smo jako puno malih solarnih čelija na energiju, da kažemo, proizvedemo kako bi napunili svoj mobitel, pustili televizor ili bilo šta drugo. Bogdane, potencijalno smanjenju siromaštva, stvaranju radnih mjesta, i omogućavanje svim tim ljudima da postanu autonomni. Dakle, digitalizacija je da se digitalizacija uključuje sva područja razvoja i sve politike koje spadaju pod veliko područje pomoći u razvoju. Uključiti digitalizaciju u sva područja razvoja. Mi smo naravno prvenstveno govorili o zemljama u razvoju, ali vidjeli smo i, i da postoje uključiti digitalizaciju u sva područja razvoja. Mi smo naravno prvenstveno govorili o zemljama u razvoju, ali vidjeli smo i, i da postoje problemi u Europi. Evo sad upravo ovi zadnji komentari koje smo čuli o 5G mreži. Imamo i u Europi problema sa pristupom internetu. Nije to recimo diljem Europske unije sve pokriveno, a pogotovo ne 5G, ova nova brzina i nova mreža. Ali vidimo da postoji puno, puno Evo, kao što smo vidjeli u ovoj prezentaciji. Stoga, evo, kažem, nemamo puno kolega, ali mislim da ćemo moje sjerovne komisije, to je jasno. Još jedan puta puno hvala na ovoj prezentaciji našim govornicima. Mi se inače znamo, ja imam nekoliko pitanja, međutim, danas sam dobio neke preporuke, prve e-edukacije i tako dalje, stvaranju novih radnih mjesta kroz to. To je zapravo imamo jednog izvjestitelja u sjeni ovdje, kolegu Gerera. Enrique, izvolite. Hvala. Hvala vam na ovoj e, opsežnoj prezentaciji. Ja baš nisam dobro razumio ono vezano uz blockchain, ali e, očito je to termin koji se sve češće koristi. Dakle, u mojoj podsvijesti to se ne... Govorim ovdje o kao nekakvom, virtualnom, virtualnoj valuti. Dakle, imam jedno, e, recimo, malo pitanje. E, možete već pretpostaviti da će mene posebno zanimati ovaj humanitarnike pristupe i višestruke aspekte. E, ako se sjetimo znači tog svjetskog e, samita, jedan od podnaslova je bio upravo pokrenuti inovativne mjere kako bismo mogli pomoći ljudima u e, slučajevima humanitarnih kriza i također i zdravstvenu pomoć pružiti također financijska sredstva kako bi se uspostavila izravna trgovina Dakle, izravna plaćanja umjesto, znači, izravna plaćanja ići, e, svi oni koji se nalaze u tim kriznim situacijama, oni su ti koji su već po definiciji e, e, nemaju pristup digitalnoj tehnologiji, im postoji veliko pomanjkanje digitalnih instrumenata, ovdje govorimo prvenstveno o izbjeglicama, o prognanicima, također kriznim situacijama zbog prirodnih katastrofa ili sukoba u kojima i u razvijenim zemljama sve te tehnologije koje su vezane uz digitalizaciju mogu biti jako korisne, a ako ne postoji pristup to je problem. Dakle, kada govorimo o e, položaju žena, u svim tim e, studijama e, o humakove potrebe, spomenuli ste i pitanje znači sanitarnih uvjeta a činjenica je da u specifičnim klimatskim uvjetima e, kada dođe do tornada ili velikih oluja i ne možemo možda predvidjeti potrese, ali možemo predvidjeti vulkanske erupcije zato što e, prije nego što dođe do erupcije imate puno prethodnih signala. U nekim e, slučajevima to bi moglo značiti da će nam digitalna tehnologija omogućiti zapravo na marginama takvih događanja i nemaju nikakvog utjecaja. Kada govorimo o razradi izvještaja, kada govorimo o e, transverzalnoj perspektivi i e, to humanitarne pomoći, mi ćemo u izvješću pokušati što je bolje moguće razraditi tu temu. Ali krećemo od toga da su kao odgovor na krizne situacije, bile to humanitarne ili ili pak eh, humanitarne prirode ili pak eh, zbog ratova ili prirodnih nepogoda. Na primjer, u nekom od ratova, zahvaljujući digitalizaciji, možemo eh, proširiti informacije o humanitarnih pogođeni sukobom za spas života. Hvala lijepo. A sada gospodin Erik Bon iz Europske komisije ima riječ. Mnogo odjela o devku koji se bavi digitalizacijom i izgradnjom potrebne infrastrukture. Da, ja sam zamjenik šefa jedinice koja se bavi različitim područjima, ali naravno digitalizacijom na prvom mjestu i gradovima, jer vidite, to je za nas upravo jedna nova dinamika gdje je digitalizacija jako važna infrastruktura i lokalne vlasti, pogotovo u gradovima. E, dakle, dame i gospodo, časni zastupnici, izvjestitelji i svi ostali. Ja sam vrlo sretan što ovdje mogu zastupati glavnu upravu DEFKO i mi pozdravljamo inicijativu da se ovo izvješće napravi u parlamentu. Mi smo spremni pridodati, pridonijeti, pomoći gdje god je to moguće a ako dozvoljavate izvjestitelju, mislim, mi ćemo isto s vama surađivati. No, moram reći da je to spada i dobrim dijelom u nadležnost opće uprave Connect. Tu imamo gospodina Larsa Erika koji dolazi iz e, glavne uprave na španjolskom, mogu reći da e, vrlo usko surađujemo sa glavnom upravom EKO E, upravo na području digitalizacije i upravo zbog onih razloga koje ste vi spomenuli. Mi surađujemo sa glavnom upravom za civilnu zaštitu i humanitarne pomoći na razradi mnogih zanimljivih inicijativa u ovom trenutku i e, Nemam, nisam ih danas e, izložio popodne, ali sam to htio reći i također ćemo moći doprinijeti zajedno s našim kolegama iz glavne uprave EKO ovom vašem izvješću koje je trenutno u pripremi. Vraćam se na engleski. Dakle, digitalna revolucija je zaista od ključne važnosti za sve nas. A sada se to dobro vidi i odražava i kako na evropskom unutarnjem tržištu kao i u vanjskim politikama. Dobra vijest je pritom da se digitalizacija širi velikom brzinom i u našim partnerskim zemljama. Ipak, preostalo je još puno toga što treba učiniti. Unatoč globalnom padu cijena za pristup širokopojasnom internetu, unatoč tome što su cijene se srozale, mnogima u zemljama u razvoju to još uvijek ostaje neplativo i nedostupno. A situacija je posebno teška za mala otočke države i najslabije razvijene države na svijetu. Osim toga, postoje i digitalni jazovi unutar samih zemalja Prvo ovaj podjela na urbana i ruralna područja naravno, kao čem sam već govorio, a zatim postoji i rodno uvjetovani digitalni jaz koji je dosta kritičan. Zatim, digitalni poduzetnički ekosustavi, to su već prije kolege iz privatnog sektora spomenuli, i oni se suočavaju sa dosta teškim razvojem i razvojem zbog različitih barijera regulatornih kao i jezičnih e, barijera. Dakle, kad govorimo o europskom odgovoru, da počnemo sa naglašavanjem da e, pažnja koja se posvećuje digitalizaciji nije ništa novo. Mi smo svjesni već jako dugo što to znači. Da kažem, kao što je privatni sektor već e, rekao, već 20 godina Europska komisija podupere projekte na području digitalizacije, ali uglavnom na osnovi ad hoc. Mi smo otprilike 350 milijuna eura već eh, posvetili različitim inicijativama eh, koje treba pridonijeti brže i bolje digitalizaciji ste objavili na internetu. I to, tu smo jasno naglasili da se digitalizacija, digitalne usluge i servisi trebaju uključiti u sva područja razvoja svog stanovništva, posebno žena i djevojaka te da potaknu kreativnost, inovativnost i stvaranje novih radnih mjesta. Nadam se to će se odraziti na iz Njemačkog društva za međunarodnu pomoć je rekao od u studenom prošle godine je na razvoj digitalnih infrastruktura, promociju e-uprava, upravljanja, jačanje ekosustava i tako dalje na razvoj digitalnih infrastruktura, promociju e-uprava, upravljanja, jačanje ekosustava i tako dalje i uključujući razvoj mogućnosti za mala, srednja ili mikro poduzeća. Naravno, mi se posebno bavimo i razmatramo Afriku